Powoli będziemy bo Dobro, jutro, dragi kolege. Započet ćemo s radom jer imamo dosta velik program. No, ipak jako zanimljiv. Ispričavam se što jučer nisam mogao nazočiti sastanku i želim iskoristiti istovremeno prigodu zahvaliti se predsjedniku, potpredsjedniku Dekastru na njegovu radu. Tema kojom ćemo se danas baviti jesu mladi poljoprivrednici. Najprije imamo provedbu politika za mlade poljoprivrednike od reforme ZPP-a od 2013. godine. Uzgled budi rečeno, jučer sam bio na sastanku s mladim poljoprivrednicima u Poznanu. Bilo ih je 1500. Dakle, to je bio doista veliki susret. Bili su tu i ljudi iz glavnog tajništva Kopa Kožeka. Obećao sam im taj sastanak e, već prije šest mjeseci, tako da to nisam mogao izbjeći u zadnji čas. Imamo čitav niz gostiju danas. Započet ćemo s prezentacijom studije koju smo e, naručili, studiju o mladim e, poljoprivrednicima i njihovom njihovoj situaciji od 2013 kada je došlo do reforme ZPP-a. Dakle, to sam upravo i najavio, kao što znate. To će nam omogućiti da pokažemo kako podržavamo napore kolege Kaputa koji je zadužen za ovo za ovu temu i za izvješće na ovu temu studija je provedena od strane Češkog sveučilišta za znanosti života iz Praga, Češka akademija za znanosti i institut James Hutton iz Škotske. Zato je bio zaduženo politički odjel B a cilj je dakle da dobijemo informacije o stanju mehanizama koji su predviđeni e, za mlade poljoprivrednike u okviru ZPP-a. Ovdje ćemo vidjeti koji su glavne prepreke za mlade poljoprivrednike u poljoprivrednom sektoru, te vidjeti koje se različite koja se različita rješenja nalaze unutar država članica. Želim dobrodošlicu stručnjacima Lukašu Zagati iz Češkog sveučilišta u Pragu, te Lian Sutherland iz instituta James Hutton. Kako je uobičajeno, saslušat ćemo stručnjak, imate 20 minuta. Zatim ćemo saslušati predstavnike Europske komisije. Ukoliko se žele javiti za riječ kasnije, naravno imat će to pravo. Naravno imat ćemo i vremena za pitanja i odgovore, jer ovo je jako važna tema. I vjerujem da su najupućeniji da govore o ovome naši gosti kojima želim dobrodošlicu. Želim također pozdraviti i goste kolege potpredsjednika De Castra. Tu se radi o skupini posjetitelja koji prvenstveno dolazi sa sjevera Italije. Dakle, želim vam svima dobrodošlicu. Veseli nas što ste nam se mogli pridružiti. A hvala i gospodinu De Castru što je pozvao danas naše goste koji će moći saslušati naš, eh, naše radi, i naše stručnjake kojima odmah dajem riječ. Vi ćete se dogovoriti međusobno koliko E, kako ćete se podijeliti riječ. Imate ukupno vas dvoje 20 minuta na raspolaganju. Dobro jutro, najljepše hvala što ste nas pozvali. Ja sam Lukas Sagata i predavač sam na Češkom sveučilištu u Pragu, a pored mene je Lijen Sutherland iz instituta James Hutton u Škotskoj i predstavit ćemo vam dio našeg istraživanja i rezultata izvješća koje se bavi provedbom političkih alata za mlade poljoprivrednike. Izvješće je kolaborativno, dakle radilo je više od tri države na njemu. Imali smo sedam zemalja i kolegi sedam zemalja koji su radili na tome. Za 20 minuta ukratko ću vam opisati ciljeve i metode koje smo koristili u ovom izvješću, ovdje se radi o akademskom radu prvenstveno, tako da ću vam dati informacije o ovome svemu. Dakle, akademski gledano imamo puno zanimljivih informacija o onome što se zove u stručnoj literaturi problem mladih farme, e, poljoprivrednika i objašnjavali smo dakle koja je sukus ovog problema i želim vas informirati o tome. Zatim tu je onaj glavni dio, a to je stanje provedbe. Onda ćemo pogledati rezultate i našu analizu tih rezultata, te ćemo konačno predstaviti zaključke utemeljene na zaključcima iz istraživačkog rada i preporukama koje će predstaviti kolegica Lijan Želim Želimo samo posjetiti da je glavni cilj izvješća vidjeti kako su države članice Europske unije različito provodile e, odluku o alatima e, za omogućavanje mladim poljoprivrednicima da, da e, rade u poljoprivredi. Dakle, tu je glavna tema koje su prepreke i koje su mogućnosti koje se pružaju novim e, poljoprivrednicima, dakle time smo se prvenstveno bavili i nastojali smo vidjeti kako postojeće politike rješavaju te probleme, dakle kako u stvarnosti pomažu da se prevazuđu te prepreke i pomognu mladim ljudima da se počnu baviti poljoprivredom. Što se tiče naše metodologije, proveli smo kvantitativnu analizu koristeći e, javna, javne resurse, i e, analize koje je radio Eurostat, e, a zatim smo analizirali ruralne planove u državama članicama koje su bile na raspolaganju. U drugoj fazi imali smo u sedam država članica studij, istraživački rad par riječi o dakle, povijesti problema mladih eh, poljoprivrednika. Uvjereni smo sagledati problem mladih poljoprivrednika holistički. Dakle, u cijeli treba razumjeti problem taj problem i to je nešto što nije povezano isključivo sa starenjem poljoprivrednika, već i s drugim zanimljivim problemima i fenomenima koje moramo sagledati. Tu se radi o restrukturiranju sektora poljoprivrede i glavni trendovi i glavne tendencije u poljoprivredi u Europi tiču se koncentracije. Dakle, imamo veliki broj, e, veliko smanjenje poljoprivrednih e, gazdinstava u Europskoj uniji zadnjih deset godina, više od 3,5 milijuna e, gazdinstava je nestalo. To znači da je prosječna veličina poljoprivrednog gazdinstva sve veće i to je povezano u situaciju dakle, mladih poljoprivrednika jer e, oni na raspolaganju imaju sve manje i manje zemljišta i konkurencija je sve žešća. Još jedan zanimljiv problem Poljoprivreda je naime jako tipična, tipično zanimanje, veliki je postotak nasljeđivanja i preuzimanja unutar obitelji poljoprivrednog gazdinstva i to je nešto što moramo sagledati naravno kada pokušamo analizirati situaciju mladih poljoprivrednika. Zatim tu je pitanje starenja, tu imam još nekoliko slajdova, želim vam predstaviti detalje o tome i također imamo i jas, zanimljivu raspravu politički gledano kako napraviti razlike između mladih farmera i početnika. Tu ću kasnije malo zaći u pojedinosti. Jedno od ključnih pitanja, kao što rekoh, a to je dio problema mladih poljoprivrednika, povezan je uz priču o starenju. Ovdje su samo neke brojke koje pokazuju udio poljoprivrednih gazdinstava koje imaju e, koje vode osobe manje, mlađe od 35 godina, to je prvi stupac, a onda imamo postotak e, poljoprivrednih gazdinstava koje vode osobe poljoprivredni stariji od 55 godina. Zanimljivo je da se ove brojke ne mijenjaju nužno s vremenom, dolazi do mladi, malih promjena e, glede postotaka. A to znači da jednostavno problem mladih poljoprivrednika je stalan u poljoprivredi. Ono što je jako važno jeste pobliže sagledati specifične nacionalne poljoprivredne sektore u svakoj državi članici. Jer ne radi se tu samo o, omjeru mladih i starih poljoprivrednika, već treba za ocjenu ove situacije također sagledati i to gdje se te, ta poljoprivredna glazinstva nalazi i koje, koje su njihove veličine, jer to je tu onda tek dobivamo zanimljive i važne informacije o tome koliko je hitan ovaj problem. Ovaj ovdje prikaz je zanimljiv i pokazuje da otprilike imamo četiri klastera europskih država članica gdje je ovo pitanje se razlikuje. Dakle, s jedne strane vidite zemlje koje imaju visoku stopu mladih, to je ovaj zeleni krug na desnoj strani, imaju nizak postak eh, starih poljoprivrednika, a onda s druge strane vidite druge koji imaju puno starijih i malo mladih poljoprivrednika. Kao što sam rekao, ako želite detaljno razumjeti koliko je hitan ovaj problem starenja, onda treba sagledati specifičnosti svake države članice. Još jedna zanimljiva tema jeste razlika između mladih poljoprivrednika i početnika u poljoprivredi. Dakle, ako sagledate moje izvješće, naše izvješće, onda možete vidjeti da rasprava o podršci mladim poljoprivrednicima je dosta složena tema, jer e, nisu svi mladi poljoprivrednici početnici. Kao što rekoh, e, veliki broj e, mladih poljoprivrednika su nasljednici koji su dakle preuzeli obiteljsko poljoprivredno gazdinstvo. Mi smo uveli tu tipologiju i pravimo razliku dakle između onih koji se počinju baviti poljoprivredom i onih koji nastavljaju. Dakle, pravimo razliku između onih koji su preuzeli e, obiteljsko gazdinstvo i oni koji doista počinju. Stanje provedbe. Kao što znate, trenutno je provedbeni alati u, stupu, u prvom stupu. Tu su dakle isplate za mlade partner, e, poljoprivrednike. To je započelo 2013. sa reformom ZPP-a i tu su isto tako i mjere koje su e, koje pokrivaju područje B i drugih imamo pet e, mjera koje su obuhvaćene. U, mi smo nastavili u svom istraživačkom radu napraviti, imati kvantitativni pristup tih mjera i kako ih se provodi u različitim državama članicama, državama članicama koje u našoj analizi koje su predstavljene e, kartografski u našem e, izvješću. Glavne informacije o e, isplatama za mlade poljoprivrednike koje se provode pod prvim stupom su takve da trenutno otprilike 4,1% ovih e, plaćanja e, najviše to koriste e, u Češkoj republici, 12% podnositelja zahtjeva su mladi poljoprivrednici. Države članice imaju pravo odlučiti i nametnuti neke konkretne uvjete kako će se kako će doći do tih isplata većina država članica koristi maksimalnu granicu, dakle, gr, granicu, gornju granicu za maksimalnu veličinu farme 90 hektara i samo nekolicina država odlučilo je ograničiti ovo i nuditi financijsku pomoć e, jako malim poljoprivrednim gazdinstvima. Države članice također odlučuju o maksimalnom gornjem pragu, dakle postotku isplata koji će biti namijenjeni mladim poljoprivrednicima. U našem izvješću možete vidjeti kako određene države članice su odlučile provoditi ove mjere i kako se to mijenjalo s vremenom. Zatim pogledajmo drugi stup. Kao što rekoh, e, imamo prioritet 2, e, područja B, koji se bavi mladim poljoprivrednicima. Jednom kad napravimo analizu, opet postaje jasno da se ponovo države članice drugačije ponašaju glede toga kako će distribuirati i prioritizirati pomoć mladih poljoprivrednicima ovisno o mjerama na raspolaganju. Ova tabela u biti pokazuje da postoji, ukazuje na to da postoji pet klastera država članica koje analiziramo u našem izvješću i možete vidjeti koliko je različit proračun, dio proračuna koji je namijenjen podršci mladih podržati mladim poljoprivrednicima. Kao što vidite ima jedna skupina država članica koje su odlučile podržati mlade poljoprivrednice i njima dati više od 10% RDB proračuna za provedbu ovih mjera. Istovremeno možete vidjeti da e, na desnoj strani imamo veliki broj država članica i regija koje su odlučile e, ovome namijeniti jako nizak e, proračunski udio. Istovremeno ne postoji neka zajednička karakteristika koja bi nam omogućila sagledati sukus načina provedbe, jer svaka država ima svoje specifičnosti. Što se tiče drugog stupa, najvažnija mjera jest mjera šesta, koja u biti pokriva 80% proračuna P2B, To je ključni instrument za rješavanje, odnosno za mlade poljoprivrednike. Mjera 6.1 se drugačije provodi u različitim državama članicama, možete pogledati detaljnije u izvješću koje su specifičnosti za određene države članice. U biti države članice su te koje mogu odlučiti o uvjetima za dodjeljivanje, odrediti kriterije, e, minimalnu veličinu poljoprivrednog gazdinstva i maksimalnu najveću i maksimalnu veličinu poljoprivrednog gazdinstva u svakoj provedbi tu ima e, poslovni plan koji, zaht koji je nužan, nužno predstaviti u kojem e, treba prikazati kako se namjera voditi poljoprivredno gospodarstvo u narodnom petogodišnjem razdoblju i naravno i tu države članice imaju različite kriterije za te poslovne planove. Zatim rezultati provedbenih e, mjera. u ovom dijelu našeg izvješća bavili smo se fokusnom skupinom i raspravama koje smo e, imali u, e, odred, u sedam država članica. Nismo imali kvantitativnih rezultata jer smo premalo vremena imali na raspolaganju da bismo, to, da bismo imali precizne podatke. Dakle, vodili smo razgovore s mladim poljoprivrednicima, predstavnicima udruga poljoprivrednika u tim zemljama i predstavnicima politike. Htjeli smo vidjeti koji su dakle provedbeni instrumenti i korist tih instrumenta iz točke gledišta dionika. Otkrili smo nekoliko izazova poteškoća koje su, na koje su nam ukazali početnici, dakle tu je dostupnost zemljišta, zatim pristup e, financijama i kapitalu, za te pitanje konkurentnosti mladih poljoprivrednika koji tek počinju, dakle, oni imaju velike poteškoća na toj razini, a zatim i vještine koje su potrebne za upravljanje poljoprivrednim gazdinstvima. Evo, spomenut ću samo nekolicinu najzanimljivih e, analiza. Dakle, ključni izazovi su pristup e, zemlji, kvalitetnoj zemlji, to e, kvalitetna zemlja je sve manje raspoloživa, osobito za početnike i ta zemlja je, to zemljište je sve skuplje i ono što smo ustanovili jeste, dakle ovdje govorim o e, financijskoj pomoći za mlade poljoprivrednike, te ta pomoć ne pomaže i nije namjena za rješavanje ovih problema. Dakle, postojeće mjere podrške za mlade poljoprivrednike dobre su za poboljšanje njihove konkurentnosti i e, poboljšanje njihove profitabilnosti, jer ih e, jer im pruža određenu obuku kako bi se e, pruža im čitavu mrežu savjetnika, e, no isto vre, koji mogu pomagati, ali istovremeno tu e, pomoć u kapitalu je jako dobar način da se riješe problemi mladih poljoprivrednika u poljoprivredi. Općenito iskustvo država članica koje smo analizirali iz točke gledišta dionika jeste da mjere u stupu prvom i drugom su jako pozitivno prihvaćene. Mjere iz drugog stupa jako su popularne, što znači da je u velikom broju zemalja e, jako velika potražnja za njima i nema dovoljno resursa e, u proračunskih sredstava da se zadovolje zahtjevi svih e, tražitelja pomoći. U našem izvješću naravno imat ćete više pojedinosti o administrativnim i drugim pitanjima koja se tiču dakle, načina provedbe te pomoći u državama članicama. Dobro, toliko od mene, a sada bih e, predao riječ e, Lijen Sutherland. Hvala lijepa. Hvala, ja ću se u posljednjih pet minuta prezentacije usredotočiti na preporuke izvješća. ćete da ima 14 e, preporuka, ja ću ih ogrupirati u tri skupine, kao što je rekao, može se reći da zapravo su rezultati vrlo dobro prihvaćeni. E, diljem Europe imamo veliki broj mladih koji su prihvatili to financiranje. I kao što je Lukas rekao, postoji broj zemalja u kojima ima i više uspješnih aplikanata nego što ima novaca, pa neki ni ne dobiju potporu. Znači može se učiniti više i kao što je Lukas rekao, najveća prepreka mladima koji ulaze u poljoprivredu je pristup zemljištu i to ne samo iz našeg izvješća, nego ima nekoliko ranijih izvješća, e, primjer fokusne skupine za nove farmere i tako dalje, koji su već utvrdili ovo, e, ovaj problem. Znači, to je pitanje koje dolazi iz strukture izravnih plaćanja. Znači u dodjeli potpora temeljem pristupa zemljištu potiče se nekoliko fenomena. To je jedan, stari poljoprivrednici to koriste nekako kao mirovinu pa ne žele odustati od zemljišta, drugi pak e, posebice zemljište vide kao, poljoprivredno zemljište vide kao dobru investiciju pa djelomično raste i e, vrijednost tih zemljišta zbog izravnih plaćanja. To treba uzeti u obzir, a treba razmisliti o mogućnostima za scheme za izlazak iz poljoprivrede, a također događaju se niz novih stvari za poboljšanje mobilnosti zemljišta diljem Europe, iz nevladnih udruga i tako dalje koje formiraju trastove, e, inkubatore i e, neke savjetodavne službe također pokušavaju pomoći starijima da prenesu zemlju mladima i tako dalje. To su stvari koje bi se mogle detaljnije pogledati i mogle bi se recimo podupirati izravnim plać, e, financiranjem. Druga stvar, kao što je rekao Lukas, ima razlika između mladih poljoprivrednika i onih koji ulaze u poljoprivredu. Znači, trenutno je ta granica 40 i mlađi, a zapravo to bi trebalo podići na granicu 45 godina jer e, ljudi sada dulje žive i dulje rade, ali također treba za resurse e, duže vremena da se resursi izgrade, treba biti jasno koja je svrha potpora, tako da je svrha poticati mlade da uđu u poljoprivredu, onda mislimo da pet godina možda nije prava granica da se kaže, da se stavi za pristup potporama. I mladi, ako posebice ako dolaze iz poljoprivrede, počinju akumulirati resurse par godina prije nego što su spremni formalno pokrenuti e, gospodarstvo, pa recimo skupljaju stoku i tako dalje, temeljem zemljišta i tako dalje, pa onda imaju sezonsku pašnju, pa e, pomiču krda i tako dalje. Tako da bi moglo e, razmisliti možda da se e, stavi neka gornja granica za koliko e, bi mogla biti ukupna iznos koji bi mladi poljoprivrednik mogao dobiti tijekom cijelog života za potporu za ulazak u poljoprivredu, umjesto da se to ograniči na pet godina. Nadalje, što se još događa za potporu onima koji ulaze u poljoprivredu, obuka u poslovnim modelima je dobra, to je nešto što eh, je dobro, eh, poticati mlade da razviju poslovne planove i da razvijaju vještine, to eh, je recimo dobro tako recimo obuku održati prije prijave za potpore, također važnost mentoringa i recimo objašnjavanja tih modela ljudima koje se može širiti onda među drugim mladim poljoprivrednicima. Zatim ima recimo ovaj program Newbie 2020. Eh, gdje se govori o novim poslovnim modelima za one koji ulaze u poljoprivredu. hvala i odgovorit ćemo na pitanja. <laughs> Bardzo dziękujemy. Przechodzimy w tej chwili do... Hvala. A sada možemo preći na pitanje zastupnika. gospođa Sandra. Zahvaljujem na ovom izvješću. de la gente joven Mislim da je ključno baviti se e, pitanjem uključivanja mladih u poljoprivredu jer e, ruralna područja gube ljude, a posebice su neka područja pogođena time. Po, spomenuli ste neka važna pitanja. Recimo kako pomoći mladima da uspostave e, svoje gospodarstvo. To je ključno. E, kako, tako da recimo oni koji izlaze iz poljoprivrede budu u kontaktu s onima koji ulaze, to je recimo jedna dobra stvar. I još jedna stvar, e, na primjer dobra od onih što ste rekli, je kako doći do zemljišta za mlade. To su sve stvari koje nekako treba naći odgovor ali tu postoje još i neki e, drugi važni elementi koje želim podcrtati, a to je sljedeće. Kod uključivanja mladih, e, ne znam je li sad u ovom pragu ključna stvar ili tako dalje, ali nekako, ranije ste govorili o situaciji gdje mladi e, postupno ulaze E, a ne rade sve e, odjednom. Znači, tako jedna pripremna faza vjerojatno ima smisla, no onaj e, problem koji recimo se može vidjeti posebice u Galici za ulazak mladih u poljoprivredu, ne znam jeste li to već primijetili u studiji, postoje li tu također slične situacije, Međutim, e, e, to su recimo stvari koje imaju utjecaj na to hoće li neko ulaziti u poljoprivredu. Kad nasljeđujete, na primjer, poljoprivredno gospodarstvo, znači kada roditelji e, prebacuju plaćanja na djecu ili onda financijski ured galici to smatra prenosom i oporezuje u iznosu od 15% takav prenos vlasništva a kada recimo e, male ili srednje gospodarstvo ima vrlo male prihode i onda još uz e, takvu situaciju niskih cijena na tržištu to može dovesti do velikih problema. Još jedna bitna stvar je da otprilike jedna trećina e, ulazne premije koju dobiva mlada osoba otpadne ponovno, recimo u poreze Recimo, ako dobijete 22.000 eura premije, e, za to se plaća 5 ili 6.000 tisuća e, eura e, poreza i to u godini pokretanja posla. To znači da zapravo se ne omogućava lakši ulazak u poljoprivredu, nego im se zapravo baca još i puno prepreka pod noge. Ako bi to pak trebalo pomoći, pola se e, postavlja se onda pitanje, mislim, koga se tu podupire, mlade poljoprivrednike ili ministarstvo financija? Mislim, mladim poljoprivrednicima u Galiciji stvarno nije lako. E, molim vas da E, molim ne ponavljate ista pitanja ili klastere problema jer u deset moramo krenuti sa saslušanjem po istoj temi. Imaćemo gosta iz revizorskog suda, a javilo se 15 ljudi. Znači minuta, maksimalno minuta i pola po pitanju. Gospodin Mezo. Hvala predsjedniče. Usprkos dubokoj krizi poljoprivreda ipak privlači mlade i to je doista iznenađujuće jer danas e, vidimo da postoji veliki broj deficita i e, financijskih neuspjeha. Dobro je što se mladi interesiraju za to, ali imaju suočeni su s brojnim problema. Dakle, mladi koji nisu iz e, poljoprivredničke obitelji moraju doći do zemlje prvo. A ovi koji nasljeđuju moraju platiti dakle poreze. Dakle, trebamo im pomoći što se tiče zemljišta zemljišta dakle moglo bi se prijenos zemljišta moglo bi postati besplatno a to je nešto se tiče samo onih zemalja koje imaju taj problem naravno a zašto ne bismo također i pomogli mladima da vide e, koje su moguće vrste najma zemljišta. Zatim banke bi trebale pomoći mladima da se etabliraju, da kupe poljoprivredne strojeve i tako dalje. Kao što je rekao jak poznati francuski književnik Fenlon, zemlja je ta koja daje darove svojoj djeci koji je obrađuju i zavrijeđuju ih. Albert Dest sljedeći. Hvala vam eh, na ovim izvješćima. Htio sam samo reći da smo juče eh, odlučili eh, da na želju nekih zemalja članica što se tiče mladih poljoprivrednika da se za plaćanja mogu povećati sa 25% na 50% na plaćanja vezana sa površinama i drugo mladi poljoprivrednici koji su već neko vrijeme preuzeli poljoprivredno gospodarstvo mogu svakih pet godina dobiti premiju. To je recimo pozitivne odluke koje smo donijeli za mlade poljoprivrednike i e, nekako mislim da ova plaćanja iz prvog stupa jednostavno nisu zapravo toliko korisne. Naprimjer, primjer, E, neki mladi poljoprivrednik dobije već e, razvijeno gospodarstvo u kojemu je sve investirano, a drugi dobije neko koji mora sve investirati iznova, a dobiju istu premiju. Znači bilo bi puno korisnije kad bi investicije e, se radile tako da se za to daju potpore. Recimo ja dolazim iz Bavarske, recimo gdje mladi poljoprivrednik zatraži krediti sa 0,3% E, e, e, kamata može uzeti kredit. Bio sam prošle godine i u Hrvatskoj, tamo recimo <laughs> još se u kamata od 7-8% ili više. Znači što mislite recimo o takvim programima gdje bi se poticale upravo ovo niske kamate za kredite, jel to bi moglo pomoći, pomoći mladim poljoprivrednicima? Neću sada prekoračiti ovu temu jer Hvala vam lijepo na e, vašem izlaganju. E, ja bih samo željela reći da je i izvješće revizorskog suda pokazalo da unatoč vrlo visokim ulaganjima za mlade poljoprivrednike e, nismo uspjeli postići tu generacijsku obnovu što znači da moramo razmisliti možda o nekim drugim mjerama koje bi bile nekako više poticajne za mlade poljoprivrednike i pomogle im. Da, točno je da poljoprivrednici, mladi poljoprivrednici u Hrvatskoj imaju problem kao i u drugim e, državama članicama sa pristupom zemljištu, ali upravo što smo čuli sa visokim kamatama e, na kredite i tu nekako mi se čini da bi Europska komisija trebala kroz razgovore sa EIB-om e, naći rješenje da se te kamate za kredite ujednače jer je jasno da mladi poljoprivrednik u Njemačkoj koji ima kamatu nuladva 0,2% i onaj u Hrvatskoj koji ima 8% <laughs> ne, ne polaze sa istih polaznih osnova. Slažem se s vama sa vašim razmišljanjem da bi trebalo e, dići dobnu granicu za mlade poljoprivrednike na četrdeset godina i bez ograničenja od pet godina te da treba napraviti razliku između e, poljoprivrednika početnika i mladih poljoprivrednika. ako ste tu možda detaljnije ušli u razradu mehanizama voljela bih čuti e, koji je vaš prijedlog u tom smislu jer to bi bilo pozitivno rješenje. zahvaljujem kolegi desu i kolegi de castru koji su okviru omnibusa uspjeli ispregovarati bolji eh, okvir od onog koji imamo danas ali evo znači ako imate prijedlog voljela bih ga čuti. Hvala. Da je sva zemlja nacionalizirana i da eh, svi bi mogli, kad bi svi mogli unajmiti zemlju na odgovarajuće razdoblje, E, svi bi imali iste uvjete, ali stvar je takva da, je, da živimo u takvim vremenima kakva jesu i to je zapravo vrlo komplicirano sada otvoriti ko je mladi poljoprivrednik, ko nije i tako dalje. Mislim da je to sve prekomplicirano i da e, to samo e, potiče stare poljoprivrednike da pomalo smanjuju e, svoja stada, da malo nešto rade na svojim poljima i da i dalje dobivaju potpore. E, mislim, e, mjere koje bi poticale poljoprivrednike na poduzetnički duk i povećanje stada i razvijanje E, posla bi bile vrlo korisne. Također podupiramo e, ovu razliku između novih e, poljoprivrednika i mladih poljoprivrednika je dobro. Mislim, ja sam <laughs> rekao evo kada recimo ako mladi poljoprivrednik znade kada će preuzeti, on se može pripremati za to. Ali sada još sljedeći problem je što mnoge farme preuzimaju veliki veliki farmeri i velike, e, velike zadruge koje imaju e, puno više e, mogućnosti tehnološki i tako dalje. Međutim, postoji prilike za male poljoprivrednike, mlade poljoprivrednike koji mogu iskoristiti zemljišta koje recimo se ne isplati za tako veliko preuzimanje. Zahvaljujem. Slažem se sa ovim posljednjim komentarom koji smo upravo čuli. E, mladi e, poljoprivrednici i mlade e, poduzetnici bi se trebali povezati sa onima koji odlaze u mirovinu, to kultura već postoji i treba ih na neki način povezati. Ne trebamo stalno izmišljati nove propise, nego razmišljati o tome kako bi se ovaj prenos mogao organizirati i financijski. U Nizozemskoj postoje odgovarajuće društva za to i mnogo se može toga postići putem takvih eh, eh, društava. Posebice među mladima postoji veliki interes za proizvodnju, namirnica, život u prirodi i tako dalje. Tak, to su interesi koje treba poticati u društvu. Zahvaljujem. Gospodin Vanda Kandelare. Hvala na ovim prezentacijama. To su e, također pitanja koje mene muče i koja sam raspravila sa Segom i mladim organizacijama mladih poljoprivrednika od svoje zemlje. Podupirem e, pozive da se razmotri o sustavu izravnih plaćanja e, i to u pravom to je trenutku dolazi. Imam pitanje što se tiče učinkovitosti sredstava koja se isplaćuju, na primjer e, učinkovitosti kvaliteta korištenja potpora. Naime, imate li neko viđenje o tome kolika je kvaliteta u korištenju sredstava, znači što dobivamo E, zauze za isplaćena sredstva. I drugo potpitanje je bi li trebalo istražiti bili jedna paušalna svota u odnosu na druge financijske instrumente bila učinkovitija ili ne? I drugo potpitanje, mislite li da bi trebalo pogledati eventualnu korelaciju između vještina i kvalitete korištenja sredstava? Naime, e, E, da li e, možda e, obučeni i vješti mali mladi poljoprivrednik učinkovitije koristi sredstvo od nekoga ko nema odgovarajuće vještine ili tako dalje. Profesor De Castro, Hvala predsjedniče, hvala i našim stručnjacima na ovim zanimljivim podacima no nastavio bih na ono što je rekao gospodin Dese. Jučer smo glasali za poljoprivredni paket u, uredbi Omnibusa. to je e, zapravo bio jedan e, samostalan paket kao prvo, mi smo time svim mladim poljoprivrednicima dali mogućnost top-up pristupa i to za pet godina, bez obzira kada su se tome pridružili. Dali smo mogućnost državama članicama da se poveća top-up do 25 do 55%. Isto tako dali smo u drugom stupu mogućnost da pristupe ovim potporama e, na zajednički način, dakle u zadrugama. Dakle, da se, da se e, prijave e, zbirno za tu vrstu potpora. Imate li kakvih dodatnih prijedloga za sljedeću raspravu o paketu. Hvala. Herzlichen Dank. Gospođa Holboš. Hvala na ovoj studiji. Govorili ste upravo o jednoj ključnoj stvari, a to je pristup e, zemljištu. I doista to je veliki problem na koji ste ukazali i mislim da e, mi kao političari bi trebali osigurati da e, se da plaćanja po zemljištu privlače investitore, imamo još e, povećanje tog okrupnjavanja, nekad imamo i share deals gdje ne znamo niti ko je pravi vlasnik iza zemljišta. Nekako moramo to ograničiti ipak kako bi se omogućio pristup mladima ili e, novim e, poljoprivrednicima savjetovanje. Svakako ste rekli da, to je važno, ali nije to dovoljno Mislim, ako gospodarstvo preuzimaju mladi poljoprivrednici ili novi poljoprivrednici, trebali bi imati nekog pratitelja ili mentora koji bi ih pratio neko vrijeme, jer ne može se samo savjetovanjem e, riješiti svi problemi naprijed. Znači, tako pratnju i praćenje bi trebalo biti popraćeno odgovarajućim financijskim okvirom. Zatim govorili ste o povećanju dobne granice sa 40 na 45, sad ne znam bi li to trebalo biti ograničeno u e, godinama, posebice za one koji e, ulaze u poljoprivredu. Rekli ste i sami da neki prikupljaju resurse ili imaju prije neko zanimanje. <clears throat> Možda bi trebalo drugačije utvrditi kada točno netko ulazi u poljoprivredu Mislim što, e, mislim ljudi koji sa 40-45 godina tek ulaze u poljoprivredu su imali prijašnje zanimanje je nešto što treba razmotriti, dakle tu dobnu granicu. A znači što se tiče e, ovih statistike, ispod 35, iznad, 30, iznad 55. Kod nas je konstelacija takva da kada, na primjer, e, E, na velikim, e, na brojnim gospodarstvima imamo zajednički rad mlađih i starijih poljoprivrednika na istom gospodarstvu. Je to nekako obuhvaćeno u vašim e, statistikama? Gospođo McGuinness. Hvala. Lijepo je čuti da barem neke od inicijativa za reformu zpp p-a su pozitivne, ali svakako spomenuli ste nekoliko izazova mogu li postaviti pitanje što se tiče vaše komentare za pristup zemljištu. To svakako jest prepreka i dolazi iz strukture izravnih plaćanja. To, što je vaš predlog u tom smislu? Kako to može se e, izmijeniti? A drugo, razmišljate li o schemama za izlazak iz poljoprivreda, ovaj farm exit scheme i možete li to pojasniti? I treća stvar, e, na primjer u Irskoj e, makrona firma vodi E, jednu organizaciju mladih poljoprivrednika s jednom schemom koja pokazuje da se 25 tisuća hektara prebacuje s jedne generacije na sljedeću sa 180 transakcija, na primjer. Znači, to je jedna neovisna osoba okupi, recimo, poljoprivrednike na taj način. Dobro, to može biti, recimo, važan način za početak, pa ako možete prokomentirati. A što je, e, e, kakva je uloga E, sustava oporezivanja zemalja članica kako bi tu generacijsku obnovu omogućila. Hvala. Hvala predsjedavatelju. Zahvaljujem kao prvo našim stručnjacima na vrlo zanimljivom prikazu ove studije koja potvrđuje našu zabrinutost glede ove teme malo se toga promijenilo proteklih e, godina unatoč naporima zakonodavaca. Rezultati nisu e, tako laskavi niti dobri. Ostajemo oko 6% e, mladih poljoprivrednika Glavni izazov je naravno pristup zemljištu, odnosno pristup zajmovima, što jest osnovni aspekt koji omogućava budućnost u poljoprivredi. Potpuno je jasno da moramo osmisliti nove mjere kojima bismo povećali učinkovitost i prisutnost mladih poljoprivrednika. Neke od preporuka koje su prezentirane naći će, mjesto i u mom izvješću o provedbu. No, e, zamolio bih predsjednika da nam da više vremena da o tome govorimo jutros. E, nemamo dovoljno manevarskog e, prostora kada je riječ o ovom tržištu. No, unatoč tome, mogli bismo istražiti e, neke zamisli. Dakle, ja mislim da bismo trebali pogledati li kakve e, mogućnosti. Kao prvo naći poticaje e, da se, da se podupre i mobilnost kroz banke i slično. Također, treba e, osmisliti nove modele poduzetništva u poljoprivrede koji bi bili e, inovativni i isto tako promicali nove politike na nacionalnoj razini e, koje bi povezivale pristup zemljišta sa najboljim praksama. Time bismo i povećali razinu naših ambicija. biste li s nama podijelili vaša razmišljanja o ovoj temi, o ovom aspektu? Zastupnik Andriju, hvala predsjedniče. Evo i ja se želim zahvaliti izlagačima na njihovom jako kvalitetnom nastupu. Četiri stvari, bit ću kratak. Što se tiče zajedničkih organizacija poljoprivrednika, želio bih čuti nešto novo dodatno. S obzirom da po državama članicama je različita situacija, bilo bi dobro da nam nešto više kažete. Evo, na primjer, u Francuskoj što se tiče nasljeđa, prema novim zahtjevima postoje ti kolektivi koji potiču e, početak rada novih poljoprivrednika, no niste bili išli dovoljno u detalje, tako da bih htio čuti da li ste, da li nešto imate dodatno za reći. Zatim, isto tako što se tiče obučavanja. To je jako važna tema po mom mišljenju, osobito u narednim godinama, dakle to treba sagledati dakle, iz agronomske točke gledišta jer znamo da je to od ključnog značaja, dakle e, agronomiju se stavlja u drugi plan, ali mislim da je to budućnost poljoprivrede, zatim isto tako sve što se tiče novih tehnologija i znanstvenog pristupa tom poslu, mislim da bi i tu bilo dobro produbiti malo analizu jer se i to tiče buduće reforme zpp Što se tiče zemljišta, to je jak, velik problem, dakle pravo tla nije nešto u nadležnosti europskih institucija, dakle treba bi naći neko rješenje i to bi trebalo produbiti. Zatim četvrto, glede novih poljoprivrednika koji se počinju baviti poljoprivredom, mislim da je tu velika razlika između mladih poljoprivrednika koji nasljeđuju zemljište i gospodarstvo i novih poljoprivrednika. Dakle, tu je velika razlika no e, istina da ima sve veći broj novih poljoprivrednika, mladih i srednje mladih i ne možemo ne uzeti u obzir posebne i prilagođene pomoći za njih i mislim da bi trebalo ići detaljnije razraditi prijedloge koje ste malo priznjeli. Hvala, zastupnik Flanagan. Hvala vam vrlo zanimljivo izvješće, vrlo zanimljivi aspekti na primjer da se podigne dobna granica na 45, e, to je dobra zamisla, zamisao. Imamo izvješće i revizorskog suda. Ja sam član tog odbora. E, proveli, E, mi smo utrošili mnogo novca, no ne vidimo generacijsku obnovu. Dakle, želimo to vidjeti. Mi moramo sjesti i slušati Naime, imamo novac e, u zajedničkoj, zajedničkoj poljoprivrednoj politici i revizorski sud nas upozorava da moramo iskoristiti preostali novac koji nije iskorišten. Dakle, možda netko bio drvodjelac e, ili frizer. Zašto bi takva osoba ušla u neki poduzetnički potvat u kojem ne može e, zaraditi? E, mogu li oni e, profitirati prije nego što im date poticaj, a to je osnova e, poslovanja. Gospodin Des je spomenuo omnibus i to je vrlo dobra ideja, ali imamo zahtjev od vijeća da tekst izmijenimo iz šelu meje odredbu. Dakle, država se može, e, može povući iz tih, e, iz tih e, odredbi. Ja se stidim što je taj zahtjev došao upravo od moje zemlje. Sve više i više vidim problema u irskoj poljoprivredi Hvala vam. Hvala predsjedniče. Mislim da je krajnje vrijeme da se stane u kraj prekomjernom povećavanju mm, poljoprivrednih, e, ogromnih poljoprivrednih gazdinstava. Ja sam u svojoj regiji u deset godina vidio da je prosječna veličina gazdinstava udvostručena Dakle, ako ne želimo da se poljoprivreda pretvori u pod navnim znacima financijarizaciju, mislim da je nužno uspostaviti određene mjere koje će omogućiti mladima dakle, da započnu se baviti poljoprivredom. Ja ne znam koje je najbolje rješenje, u svakom slučaju mislim da se Europa, da Europa ne može okrenuti leđa tom problemu i već mora brzo iznijeti neke predloge koji će pomoći da se omogući poljoprivreda obiteljskog tipa, jer u suprotnom ćemo imati ogromne, gigantske poljoprivredne eksploatacije koje neće imati nikakve veze sa pravom poljoprivredom. Hvala. Hvala vam. Sada bih opet dao riječ e, stručnjacima kako bi mogli e, dati odgovore na postavljena pitanja, naravno u razumnom vremenu. Hvala vam najljepša. E, napisali smo e, najvažnija pitanja koja ste iznijeli. Pokušat ćemo na njih dati brzo, brze odgovore. Prvo je bilo pitanje oporezivanje koje utječe na sljeđivanje poljoprivredne gospodarstava. Nemamo točne podatke, no znam da e, podatke za Češku. Znam da je oporezivanje vrlo važno. E, Češka je u situacije e, kada se e, nasljeđivanje oporezivalo kao prodaju i to znatno utječe na uspjeh tih poljoprivrednih gospodarstava. Eto je stoga vrlo važna tema. Govorilo se mnogo o vještinama i učenju ljudi trebaju e, ulagati prije nego što krenu s ovim, e, e, s ovim poslom jer bez obzira bude li poslovni plan uspješan, vještine koje su oni usvojili bit će im vrlo korisne. Savjetodavna služba je isto važna, ima varlu funkciju Mnogo je savjetodavnih e, usluga koje olakšavaju e, mobilnost, a postoje isto tako i e, služba koja koja u tome pomaže i u Irskoj i u Ujedinjenoj Kraljevini, a i u Norveškoj Isto tako ulaže se i usmjeravaju se ljudi u mogućnosti obrazovanja koje postoje. To je isto jedna od zadaća savjetovanja eh, eh, centara. Također imamo modifikaciju izravnih plaćanja. Izravna plaćanja su važna, važan instrument potpore mladim poljoprivrednicima, one se pozitivno prihvaćaju od strane dionika. Sve to proizlazi iz naše studije. Izravna plaćanja, međutim, e, imaju međutim i negativne posljedice, povećavaju, e, povećavaju e, cijene zemljišta, a osim toga oni potiču starije e, starije poljoprivrednike da e, ne rade ništa na e, zapravo prebacivanju farmi mladim poljoprivrednicima. Bilo bi vrlo važno da, da se ova plaćanja prilagode mladim poljoprivrednicima kojima treba treba pomoć. E, ako ograničite sve, e, ako ograničite podršku, to na neki način e, obeshrabruje investitore da akumuliraju veće površine zemlje. Naravno, postoje i alternative u smislu organske poljoprivrede, a postoje i djelatnosti u koji će se mladi poljoprivrednici lakše i brže uključiti, mladi poljoprivrednici, pa treba u nju, nju njih ulagati. Jer mladi poljoprivrednici nesrazmjerno profitiraju. E, iz revizorskog izvješća je jasno da je također pitanje a pitanje definicije ishoda tih e, plaćanja. Mi smo otkrili da postoje četiri osnovna cilja mehanizma za mlade poljoprivrede. Nije moguće e, postići sve te ciljeve istodobno. To proizlazi iz naše studije što to e, baca negativno svjetlo na ova pitanja jer zapravo ne znamo što je cilj plaćanja za mlade e, poljoprivrednike jer ne potiče e, generacijsku obnovu a intervencija u tržišta zemljišta to je u nadležnosti e, država članica međutim postoje i europski standardi e, treba omogućiti u svakom slučaju slobodnu cirkulaciju kapitala e, E, sve države članice diljem Evropske unije e, ulažu izravno u ovo tržište, primjerice traženjem dozvala za boravište ili pravilima o prebacivanju e, zemljištama. Dakle, moje je mišljenje da države članice moraju o tome odlučivati, no kako, bilo kako bilo, postoje za sada ograničenja. I na posljedku, riječ je o nasljeđivanju. U izvješću možete naći više pojedinosti e, o različitim načinima nasljeđivanjima u državama članicama, ovisno o kulturnom okružju, ovisno o različitim tradicijama, e, statusu, e, gospodarskom statusu poljoprivrednika. Međutim, jasno je iz našeg izvješća da treba ponovo razmisliti o podršci za rano umirovljenje. Ne govorimo kako to učiniti u izvješću, e, samo e, e, potičemo na to. Ovo pitanje nije pitanje kako privući veći broj mladih ljudi u poljoprivredu, nego je riječ i o starijim poljoprivrednicima koji bi trebali gospodarstva koji bi trebali biti voljni gospodarstva prenijeti na mlade naraštaje. Također, e, pitamo se je li sav novac e, uložen daje e, dobre učinke i rezultate. Ne možemo to uspoređivati sa situacijom kada, kada novac nije bio ulažen. Na neki način održava se status eh, quo, a bez tih ulaganja situacija bi bila gora. I to bismo morali detaljnije sagledati i razmotriti. Hvala, ovo je bila jako zanimljiva rasprava. Imamo, imali smo jako zanimljive studije, svi imaju pristup e, ovim studijima. Mislim da su vaši odgovori bili kompletni, odgovorili ste na sve. Sada prelazimo na saslušanje o provedbi političkih strategija za mlade poljoprivrednike nakon reforme zajedničke poljoprivredne politike. Evo, saslušat ćemo nekoliko izlagača. Tu je najprije gospodin Januš Vojčehovski iz Revizorskog suda. koji je pripremio izvješće na tu temu. Jučer ili prekjučer je bio i na odbore za proračune ili za proračunska pitanja, ne sjećam se. Zatim tu je i gospodin Roko koji je zastupnik, eh, savjetnik eh, zadužen eh, iz slovenskog ministarstva za poljoprivredu i prehranu. Imaćete svaki 8 do minuta, a onda ćemo imati pitanja i odgovore. Dakle, svaki od vas 10 minuta Najprije gospodin Vojčehovski, a zatim gospodin Roblek iz Slovenije. Hvala. Izvolite, imate riječ. Najviše hvala predsjedniče. Dame i gospodo, tijekom desetljeća 2015. 13. tako nije puno desetljeće broj poljoprivrednih gospodarstava smanjen je sa 14,5 milijuna poljoprivrednika na 10,7 milijuna. Dakle, izgubili smo skoro 4 milijuna poljoprivrednika tijekom jednog desetljeća, što znači da gubimo 400 tisuća poljoprivrednika godišnje, preko 30 tisuća mjesečno i tisuću dnevno evo, tijekom naše trosatne rasprave 60 europskih poljoprivrednika okončat će svoju poljoprivrednu karijeru. Dakle, ovo je jako ozbiljan problem i na to ukazujemo u izvješću Europskog revizorskog suda koje je objavljeno u lipnju tekuće godine. Gospodin Flanagan spomenuo je to izvješće, zadnji put predstavljeno je na odboru za proračunski nadzor a i na odboru za poljoprivredu u srpnju. Prikazat ću samo neke ključne podatke svog izvješća. Ovdje možete vidjeti problem smanjenja broja poljoprivrednika u svakoj starosnoj skupini ova plava, dakle nije na, na velikim ekranima nije plava boja, ali najniža, najniži stupac predstavlja mlade poljoprivrednike, to je statistička kategorija koja obuhvaća poljoprivrednike mlađe od 45 godina. Tu imamo samo 21% poljoprivrednika u toj starosnoj skupini. Skoro 80% poljoprivrednika u EU ima više od 45 44 godine. Dakle, to je jako ozbiljan problem starenja europske poljoprivrede. Na ovom grafikonu možete vidjeti da tijekom financijskog razdoblja 2007. do 2013. mladi poljoprivrednici poljoprivrednici do 44 godine je smanjena sa 3,3 milijuna na 2,3 milijuna poljoprivrednika. To je ova plava linija, a crvena linija predstavlja porast prosječne e, veličine poljoprivrednog gazdinstva koje posjeduju mladi poljoprivrednici. Dakle, prešlo je sa 19 na 24 hektara. No, područje, dakle, zemljište koje koriste mladi poljoprivrednici smanjeno je sa 57 milijuna hektara na 51 milijun hektara u jednom proračunskom razdoblju koje pokriva sedmogodišnje razdoblje. Na ovom grafikonu vidite problem starenja europske poljoprivrede. U sredini crvena linija predstavlja starosnu strukturu društva Tu vidimo da imamo manje od 40% ljudi koji su koji imaju manje od 45 godina. Plava linija gore predstavlja zaposlenike među kojima skoro 50 eh, više od 50% je u toj starosnoj skupini od do 44 godine. No u poljoprivredi to je ova zelena linija gdje oni predstavljaju prilike samo 21%, a to je doista ozbiljan problem, dakle to starenje europske poljoprivrede. U našem izvješću možete naći jako zanimljive podatke, to možda nije jasno pregledno na ovom prikazu na ekranima, ali to vidite u našem izvješću, tu je pregled stanja po državama članicama u Europskoj uniji. Dakle, situacija je ovisno o državi članici jako drugačija od zemlje do zemlje. Samo dvije države članice postoje u kojima postotak mladih poljoprivrednika, dakle, do 35 godina, predstavljaju više od 10%, dakle Austrija i Poljska su te dvije jedine zemlje. Na desnoj strani možete vidjeti stup dva stupca koja otpadaju na najstarije poljoprivrednike koji imaju više od 65 godina. Imamo samo tri države članice u kojima njihov procenat predstavlja manje od 10%. Njemačka, Austrija i Poljska. Ako dakle, ima zemalja u kojima je to 40%, u jednoj državi članici, evo Portugal, e, više od 50% poljoprivrednika ima više od 65 godina starosti. Crvenom bojom smo označili države članice kod kojih je došlo do poboljšanja, malo poboljšanja starosne strukture u razdoblju 2007. do 2013. No, to je ipak jasna manjina država članica u većini država članica stanje 2013. godine bilo je gore nego 2007. U Njemačkoj, na primjer, stanovništvo, odnosno populacija poljoprivrednika do 45 godina smanjena je sa 36% na 26%. U Francuskoj je prešlo s 32% na 28%. Ostvarili smo mali napredak u Bugarskoj, Poljskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Italiji. No, općenito govoreći, ne primjećujemo pozitivan utjecaj zajedničke poljoprivredne politike na starosnu strukturu poljoprivrednika. jako važna stvar u našem izvješću, u reviziji. Otkrili smo zloporabe i nepravilnosti među poljoprivrednicima. A to je problem logika intervencija. Mi smo dali primjere u našem izvješću kao sljedeći mladi poljoprivrednik koji ima više od 500 hektara zemljišta dobio je stotinu tisuća eura izravnih plaćanja i dobio je 300 eura više zato što je mladi privrednik. Da li to je pozitivno za njega, ali da li to ima ikakva utjecaja za generacijsku obnovu? Ne. Evo prirodni kraju. U našem izvješću imate više primjera ilustracija. Dame i gospodo, mislim da zaključak, politički zaključak koji možemo izvesti iz ovoga, ovdje govorimo o općim preporukama, jeste da buduća zajednička poljoprivredna politika je nešto o čemu treba raspravljati ne samo razmatrajući narednih 7 godina, već treba uzeti u obzir narednih 27 godina. Dakle, kakvu poljoprivredu kakvu poljoprivrednu politiku želimo imati, kakvu poljoprivredu želimo imati dugoročno gledano, a ne samo u periodu od narednih 7 godina. Hvala, predsjedniče. Najljepša hvala. Vidjet ćemo ostale detalje u vašem izvješću. Najljepša hvala. Sada predajem riječ gospodinu Robleku iz Slovenskog ministarstva. Izvolite, imate riječ. Najlepša hvala. Lepo pozdravljeni. Zahvaljujem i zahvaljujem još jednom. Hvala svima. Ja sam Roblek iz Slovenije i bavim se i nevladnim organizacijama mladih i također program razvoja ruralnog područja u Sloveniji, tako da već neko vrijeme Zaprijem, bavim se pitanjima koje se odnose na zajedničku prirodnu politiku i nadam se da ću danas moći podijeliti s vama neke razmišljanja o tome koje se tiče provedbi mjera za mlade poduzetnike, odnosno poljoprivrednike u Republici Sloveniji. Ključno vprašanje ki je bilo naslovljeno, da se... Ključno pitanje koje je bilo postavljeno danas je e, pomažu li ove mjere e, generacijskoj obnovi ili e, vode fenomenu stareće populacije. Pogledajmo malo mjere da pogledamo kako to izgleda u Sloveniji. Na primjer, korisnik e, naših programa je recimo mladi poljoprivrednik 18 do 14 obrazovan bez iskustva a u provedbi ciklus implementacije mjera susretali smo se s tri ključna pitanja što znači uspostavljanje gospodarstva, tko je aktivan poljoprivrednik i na koji način ćemo privući mlade u sektor i zadržali ih u ovom sektoru, te kako mlade pouzdano preuzeti u tako, e, uvesti u tu e, djelatnost. Pragovi za pristup se obično mjere u veličini zemljišta ili broju grla. Pomoć se dodjeljuje za tri godine, a temeljem poslovnog plana a, koji uspinjava i druge uvjete koji su uspostavljeni za određenu mjeru. Financijska potpora je u dva stupa, znači 45.000 eura ako je mladi poljoprivrednik zaposlen na svojoj farmi, odnosno 18.600 eura ako mladi poljoprivrednik nije zaposlen na gospodarstvu razdoblje trajanja tri godine, a isplaćuje se uglavnom 70% u prvom plaćanju i e, odnosno podnošenju naloga i 30% po zaključivanju. Znači, prvo imamo top up za mlade e, poduzetnike. E, imamo otprilike 4000 mladih poljoprivrednika, što je otprilike 7% svih korisnika neizravnih plaćanja i koristimo gornju granicu. Dakle, iskorištavamo ovih 25% e, prosječnog plaćanja u, Sloveniji. Znači, e, za tu mjeru e, gornja, granica je 2% i ne smije biti nadiđena. Kada smo sastavljali mjere za mlade poduzetnike, bavili smo se razdobljom 2007. do 2013. Odnosno, htjeli smo E, vidjeli smo da mjere poljoprivredne politike nisu sve, nego treba razmišljati integrirano i treba također imati integrirani pristup svih mjera. Tako da mladi poljoprivrednici e, dobivaju recimo dodatne bodove kad podnesu zahtjev, na primjer e, za neke okolišna pitanja i okolišne mjere dobiju više, više potpore za kod investicijskih mjera i na kraju 2014. sastavili smo i akcijski plan za mlade poljoprivrednike, a koji sadrže i zakonodavstvo kao i soft law kako bismo pokušali privući mladu generaciju na jedan cjeloviti način u ovo. Kada se prebacimo na to razmišljanje što donose mjere i koje su recimo prednosti i loše strane, možda eventualno prednosti u našem slučaju vide se više manje e, kod e, toga da su sredstva zapravo dovoljno dovoljna i dovoljno visoka. Mjere je prilično lako zacrtati, lako im je upravljati od strane ministarstva i države kao i od strane ulagača tim mjerama. Imamo gornji i doljni prag koji nam omogućuje da se zapravo u stvarnosti e, fokusiramo na aktivne poljoprivrednike koji proizvode za tržište i jedina odredba je da ispunjavanje poslovnog nacrta. Mladi poljoprivrednik dobije potporu za provedbu e, poslovnog e, plana. Znači, naravno da se poslovni plan mijenja i to se može i omogućiti i to je omogućeno. A sad ako pogledamo koje su eventualne slabosti, E, svakako bih se složio sa prethodnim govornikom koji je spomenuo da e, bi trebalo e, imati dulji rok za planove jer zapravo je za sve procese i navike mladih sedam godina zapravo prilično teško provesti jer teško provesti česte promjene u svakodnevnom radu. E, što se start-upova tiče, primjećemo da vrlo malo mladi dolazio iz, e, iz drugih sektora u sektor poljoprivrede, jer e, oni koji zapravo nemaju pozadinu veću u poljoprivredi i ne dolaze iz takvog okruženja, malo ulaze u poljoprivredu. Kako pripremiti mladog poljoprivrednika, recimo da u kraćem roku za tri godine počne E, aktivno proizvoditi, te kako omogućiti mu da bude konkurentan, da se dobro opskrbi i da bude uspješan. Naime, poteškoće koje smo tu vidjeli su i na razini nacionalnog zakonodavstva, na primjer u Sloveniji je paušal koji e, dobiva poljoprivrednik e, se znatno razlikuje između prvog i drugog stupa koji različito definiraju mladog poljoprivrednika i zapravo mislimo da to zapravo nije baš <laughs> najdobro došlo. Izazove iznutra, znači e, što možemo učiniti za poboljšavanje situacije mladih poljoprivrednika i omogućavanju više mladih poljoprivrednika u sektor. E, znači, prva stvar je kako se bolje pridržavati poslovnog plana. Znači, na državnoj, kako može državna razina doprinijeti tome da poslovni plan bude dovoljno čvrst da bude izvediv, ali i dovoljno fleksibilan za promjene. Znači sve što se tiče zacrtavanja politike mora biti uključeno tako da je poslovni plan e, jedna živuća tvorevina, jer su cijene na tržištu jedne godine ovakve, druge godine onakve i tako dalje. Druga stvar je kako povezati demografske i strukturne promjene. Profesionalizacija poljoprivrede po regijama, pa i u Sloveniji, i povećanje strukture posjeda omogućuje konkurentnost, veću konkurentnost i veću produktivnost posjeda, ali kako još privući mlade da investiraju e, u poljoprivredu i kako pojednostaviti pristup e, onima koji ulaze tek u sektor i kako nadzirati mlade poljoprivrednike E, znači, kod ovih posljednjeg izazova e, htio sam samo reći da razmišljamo o tome bi li bilo e, prikladno recimo ranije umirovljenje i kako smanjiti administrativno opterećenje, kako koristiti mjere za, umanjenje rizika na tržištu, kako omogućiti kolektivni pristup mladim E, poljoprivrednicima kako poboljšati dostupnost kreditima i zemljištima i tako dalje. Mislim da je zato i među, e, da je vrlo važan konsenzus i među poljoprivrednicima samima. Evo za kraj još samo dva na koje sam htio pokazati. E, znači broj poljoprivrednih gospodarstava po veličinu. Znači broj gospodarstava koji prelaze E, prago od 4 hektara. Vidimo da se događaju strukturne promjene i ako pogledamo indeks mladih poljoprivrednika, e, najniža ljeva točka je otprilike 80%, a 2017. E, dolazi na 100%. To je indeks populacije mladih po E, broju farmi je otprilike isti, ali ako pogledamo promjene u broju gospodarstava i demografske strukture poljoprivrednih gospodarstava, broj e, mladih poljoprivrednika raste. I na kraju bih e, zaključio time što sam htio reći da smatramo da politike razvoja ruralnog područja i zajedničke poljoprivredne politike važno doprinose poboljšanju generacijske obnove E, i time bih završio. Zahvaljujem. Bardzo dziękuję za... Najlepsza chwała. Hvala na ovom jako jasnom direktnom izlaganju koje nam pokazuje jasno koji su stvarni problemi. Gospodine Flanagan, izvolite. Najviše hvala, ovo je bilo zanimljivo izlaganje. No, ovaj zadnji slajd koji ste prikazali izgleda u potpunosti u proturječnosti onoga što je rekao Europski revizorski sud, odnosno da trošimo puno novca i da se ne vidi generacijska obnova, jer to nije ono što se vidilo iz zadnjeg slajda. Dakle, možete li nam komentirati ove ovakva različita mišljenja? Zatim, evo, e, ono što je moja vlada napravila u pregovorima e, zadnjim pregovorima Omnibusa, možda je, ako imamo nekoga iz Irske ovdje, da li mi može ikako objasniti zašto smo mi tražili promjenu teksta da se promijeni shall u may, dakle treba pretvoreno u može. Jer zaključak toga svega ja sam promijenio, razgovarao s mnogim ljudima, e, taj may to znači u biti nikada da se to neće ostvariti. Hvala zastupnik Hvala predsjedavatelju. Hvala na ovim izlaganjima. Pozdravljam eh, naše bivše kolegu Vjecekovskog na zanimljiv eh, želim samo nešto precizirati to sa eh, strane ekonomiste već nekoliko godina se govori o smanjenju broja poljoprivrednika i to se pojavljuje u e, ekonomskoj literaturi. Međutim, to je fiziološki problem razvoja, a ne patološki problem. E, to je dio ekonomskog razvoja. Dakle, inovacije i mehanizacije. E, mehanizacija dovodi do smanjenja broja radnih sati koje poljoprivrednik mora uložiti e, kvintal žitarica. Tražio je 35 sati rada a sada se to proizvodi u manje od pola minute. Dakle, to sve zajedno donosi e, sobom i do e, starenja populacije. Prvi se iz te djelatnosti povlače mladi, kao što proizlazi iz svega ovoga. Važno je da politike mladih uzimaju u obzir ono što se događa. Međutim, ti se problemi pojavljuju u svim dijelovima svijeta ovdje govorimo o nužnom izlasku iz područja poljoprivrede. Ako gospodarstva ne raste, onda ćemo se suočiti sa suprotnim fenomenom povećanjem broja poljoprivrednika. Dakle, to jest normalna ekonomska dinamika koja je tipična za sve zemlje, u, koje razvijene zemlje. Da, potpuno su u pravu u teškim vremenima najveći broj ljudi dolazi na poljoprivredno gospodarstva. Gospodin Megines, izvolite. Hvala predsjedniče. Ja ne vidim e, razlike između vas uopće, jer jedan e, analizira praktičnosti iz e, ministarstva, a drugi ima pogled revizora. Ponekad se jedni drugi ne slažu. No, mene više zanima ovaj slučaj koji je revizor Vojdekovski spomenuo, jer oni koji su, od nas koji su pregovarali e, za reformu ZPP-a nisu se zalagali za tako što, ali ne bih htjela da jedan slučaj da se na temelju jednog slučaja kaže da ove reforme ne funkcionira. Jer prethodni panelisti su rekli da ne može se doći do takvog zaključka jer se ne može porediti ono što bi se desilo da se nije davalo poticaje mladim poljoprivrednicima. Ja mogu samo doći do zaključka temeljem irskog iskustva da smo imali veliku e, veliki porast e, obučenih e, mladih poljoprivrednika u biti imali smo veću potražu nego mogućih e, mjesta na raspolaganju za obuke, što je pozitivno doista. No zanima me eventualno da li netko od vas dvojici ima neke prijedloge za e, glede toga kako unaprijediti situaciju. Hvala zastupnik Bogović. Hvala za besedo. Hvala na riječi i hvala na ovim dvema prezentacijama, posebice našim e, kolegi iz Slovenije, gospodinu Robleku, ali i koordinatorima što ste e, primili naš, e, prihvatili naš prijedlog da Slovenija predstavi svoju praksu kod mladih poljoprivrednika. Kada sam ja pa ranije bio ministar poljoprivrede, poznajem dakle trendove u Sloveniji. Mogu reći zapravo da mjere za mlade poljoprivrednike jedna od najboljih mjera koje ima, najbolje djeluju u Sloveniji, da e, bez tih mjere ne bismo uspjeli e, nadahnuti ovih 4-5 tisuća mladih poljoprivrednika da se uključe u poljoprivredu i preuzmu u gospodarstvo. Svakako ne sve, tako da ovaj inicijalni novac je doista i jest E, poticaj da se mladi na to odluče i održe na životu gospodarstva. Što se tiče broja gospodarstva, prirušujem se ono što rekao gospodin Dekajstvo. Jednostavno, e, moramo pitati e, što je od toga prirodni proces, a druga stvar je kada govorimo o pristupu zemljištu. Ka, e, mislim, i utječe na to na smanjenje E, smanjenje e, veličina farmi. Možda bi te procese u okviru e, poljoprivredne politike trebalo dobro moderirati, dobro voditi i na kraju ono što možemo vidjeti je da zapravo je ostaje jednaka obrađena površina bez obzira na broj smanjenja farmi. Znači, ovaj proces e, smanjenja broja poljoprivrede, poljoprivrednih gospodarstava je vjerojatno utjec, e, pod utjecajem i toga da oni koji nisu učinkoviti e, moraju dolazi do povećanja zemljišta i tako dalje. A stvar je u tome da i mladi isto neće ostati ako neće biti dovoljno profitabilni. Znači, mislim, mislim trebamo odlučiti naravno da e, trebamo podupirati i e, smjenu generacija. A ono što je e, posebice bitno je da mladi nisu uvijek za samo klasično poljoprivredu, nego unose inovacije, informatiku i tako dalje. Upravo zato su ove pripremne djelatnosti, preparatory action bitne, kao smart villages, pametna sela i tako dalje, treba osigurati sve ono drugo što je potrebno kao infrastrukturu e, ruralnog područja, sela koje bi podupirale budućnost za mlade kako bi imali odgovarajuću budućnost uz odgovarajuće prihode u odgovarajućem okruženju. Znači, treba takve mjere provoditi. Možda nije sve u kontroli, bitno je osigurati odgovarajuće uvjete nie był głos w dyskusji a kolejna prezentacja. Hvala. Biti imamo jako malo vremena. Idu izlaganje jedna za drugima. Izvolite. Hvala predsjedniče. Evo, moram reći da je gospodin Bogović rekao dio onoga što sam htio reći. Naime, za mene jako je važno očuvati održivost u poljoprivrednim ulaganjima. Nije dovoljno dovesti mlade u poljoprivredu kako bi se borili protiv starenja. Moramo se također postarati da ta poljoprivredna gospodarstva prežive, opstanu. Je to ono što želimo? Želimo se boriti protiv starenja, ali pružiti mogućnost mladim poljoprivrednicima da ostanu u tim ruralnim područjima. Dakle, to je veliki izazov za nas na ovom odboru i u odboru REGI trebaju postojati valjane sinergije između fondova kako bismo mogli stvoriti prostor koji će biti blagonaklon, e, naklonjen mladima. Zato bih želio znati da li ste sagledali pitanje održivosti ulaganja, jer moram priznati da sam doista jako zabrinut za ovo. Tim prije što danas govorimo o trgovinskim sporazumima sa zemljama Merkosura, Novim Zelandom i tako dalje. No, sve to moglo bi stvoriti dodatne probleme jer nepravedno tržišno natjecanje bi nastalo sa proizvodima koji dolaze iz tih krajeva. S jedne strane dajemo europske novce kako bismo doveli mlade u poljoprivredu i proizvodnju, a onda e, ih navodimo da se zadužuju kako bi mogli preživjeti, a s druge pak strane Europska komisija potpisuje ove trgovinske sporazume i dovodimo te strane proizvode na naše tržište, stvara se e, nepravedna tržišna praksa. Hvala. Između stupanja na snagu reforme 2013. i danas prošlo je, prošle su dakle tri godine i imamo jako mali odmak sprem toga svega. Dakle, to je prva stvar koju moramo imati na umu. Dakle, mali broj vidljivih rezultata. Kao drugo, ako su stvari dobro napravljene, kao što to potvrđuje revizija, uostalom vidjeli smo da je to pozdravljeno strane poljoprivrednika. Dakle, onda se možemo pitati koji su uzroci ove situacije, zašto i kako smo došli u ovu situaciju. A isto tako ne znamo ni što bi se dogodilo da nije bilo te pomoći. Gospodine Egnju, vi ste zadnji, molim vas budite kratki jer moramo zaključiti. Evo imam pitanje za revizora jer zapanilo me da je moguće evo doći do ovih situacija imamo na primjer obitelj koja je svjesna da postoje neki dodatni novci za e, mlade poljoprivrednike tako da jedan e, mlađi član obitelji kaže da je on taj poljoprivrednik, popuni po, ti ćeš biti glavni poljoprivrednik, popunit ćemo obrazac tvoje ime, dobit ćemo dodatne novce, ali u biti ništa se neće promijeniti u obiteljskom načinu rada. Dakle, možete li potvrditi da se takve stvari događaju? Hvala vam. Evo imate tri minute svaki za odgovore. I will answer in my national Polish language. Bardzo, Odgovorit ću na Poljskom. Najpša hvala svim onima koji su sudjelovali u raspravi. Dakle, bit ću jako kratak. Dakle, gospodine Flanagan, nema razlika u slovenskim podacima i podacima revizorskog suda. Možete pogledati sve što se tiče Slovenije u našem izvješću i vidjet ćete da je tu došlo do poboljšanja glede generacijske obnove. Dakle, tu je gospodin Tajnovski koji je bio u prošlosti ministar za poljoprivredu i zna da su stvari poboljšane. u Italiji, gospodine De Castro, vidjeli ste da postoji, da ima danas bolja generacijska struktura, ali većina drugih ostalih zemalja su u slabijoj situaciji. Sada želim odgovoriti gospodinu De Castro koji kaže da je to prirodni proces. Da, slažem se. Ja to kažem kao osoba zadužena za reviziju. Dakle, ja ne mogu imati političku pristranost po ovom pitanju i iznositi svoje političku, svoju političku percepciju stvari. Možemo se upitati kakva bi poljoprivreda trebala biti i kako izgledati 2040-50 ako izgubimo 4 milijuna poljoprivrednih gazdinstava sada, koliko će ih biti kroz 30 godina, da li ćemo imati 500 tisuća eh, eksploatacija od e, milijun hektara ili želimo imati i obiteljska gospodarstva o kojima je govorio gospodin Bogović. Dakle, na to pitanje moramo imati jasan odgovor. Ako ćemo imati sve veće i veće e, posjede, onda će biti teško pomiriti ciljeve poljoprivrede uz ciljeve očuvanja okoliša i ekologije. Dakle, u tom smislu trebalo bi imati manja gospodarstva i obiteljska gospodarstva. Dakle, je, to je politička odluka koju treba donijeti. Zatim, slažem se s gospođom Gines koja se pitala što bi se dogodilo da te pomoći nije bilo. Pa naravno, situacija bi jasno bila gora, toga moramo biti svjesni. Ti novci su bili dobro iskorišteni od strane poljoprivrednika. Dakle, bez te pomoći situacija bila gora. Ta pomoć nije dostatna, istina, jer smo htjeli generacijsku obnovu. Ali to još nije vidljivo. Gospodin Bude i gospodin Bogović, e, upravo su jedan i drugi kada kažu da je potrebna bolja e, koordinacija. U osnovom preporuke Revizorskog suda idu u tom smislu bolja koordinacija ZPP-a s drugim politikama, jer sami nećemo moći, nećete moći sve napraviti. Ne može se očuvati mlade u poljoprivrednim područjima. Treba imati bolje uvjete života u poljoprivrednim područjima, u ruralnim područjima i na taj način potaknuti mlade da sudjeluju u tome. Eto, toliko. Hvala vam. Sve što vi govorite ide u istom smjeru kao i naše preporuke. Gospodine Egnju, da, postoje primjeri ovoga što ste naveli. Imamo mi primjer e, poduzeća gdje ima više upravitelja, jedan ima 16% udjela, ali on uopće nije aktivan poljoprivrednik, ali ipak dobiva pomoć koja je namijenjena mladim poljoprivrednicima, a to nam se čini nepravednim jer ta sredstva doista treba dati mladim aktivnim poljoprivrednicima koji žele ostati u ruralnim područjima. Hvala gospodine Rublek, izvolite imati riječ. Da. Um, tudi jaz bi Hvala, ja bih htio dati potporu onome što je rekao kolega da se ne radi o razlikama u statističkom prikazu podataka. Ako pogledamo apsolutne brojke, stanje u Sloveniji zapravo se poboljšalo. Stvarno mislim da smo e, prešli sa 4,4 e, na 4,6% mladih poljoprivrednika po zadnjim mjerama. Ako to pokažemo u indeksu, zapravo s jedne strane imamo pad broja gospodarstava sa otprilike, za otprilike 4% godišnje, ali imamo e, porast e, mladih poljoprivrednika u apsolutnim brojkama. Zato možda Evo samo ta razlika u prikazu. I također još sam htio reći sljedeće. U E, Sloveniji svi smatraju da je ova mjera za mlade poljoprivrednike jedna od najboljih mjera i mladi i stari to smatraju. I stari također su vidjeli da je zato da je gospodarstva treba predati mladim, mlađim generacijama, da oni provedu investicije, strukturne promjene, diversifikacije i time se omoguće i drugima i sebi mlada mjesta. Naravno, e, ponekad premala gospodarstva jednostavno ne mogu opstati i osigurati E, preživljavanje, nego se uglavnom uzimaju kao dodatna djelatnost. Ali e, ono što mi dajemo mjerama pomoć za e, počinjenje ulazak u posao ili za mlade poljoprivrednike treba biti usmjereni na stvaranje radnog mjesta, dati mladima mogućnost da se počnu baviti poljoprivredom, a s druge strane omogućiti im strukturne promjene na gospodarstvu, znači promjenu djelatnosti, investicije, kupnje novog zemljišta i tako dalje. Što se tiče stajališta Slovenije, na primjer, ako pogledamo našu ruralnu, e, e, mi imamo gotovo 80% zemljišta e, u područjima koje nisu prikladna za poljoprivrednu proizvodnju i ako ne budemo zapravo e, sposobni motivirati mlade da ostanu u takvim područjima, da rade nešto drugo, da se povežu sa zajednicom, mladi jednostavno neće ostati obrađivati to zemljište. I naše selo bi u tom slučaju, kad ne bismo imali e, ovakve mjere za mlade jednostavno bi došlo do za, zaraštanja zemljišta, depopulacija goremog dijela države. Dakle, na kraju bih samo još htio reći da smo zapravo utvrdili da mjere poljoprivredne politike zapravo nisu sve, ali jesu vrlo dobra i ciljana dopuna. Naravno, na razini države potrebe je provoditi druge mjere kao što su socijalne, e, porezne i druge mjere. Hvala. Hvala, mislim da smo poslušali vrlo zanimljive informacije E, iz e, revizorskog suda kao i Ministarstva poljoprivrede Slovenije. E, zahvaljujem. Zahvaljujem i gospodinu Bogoviću na učinkovitosti evo i rezultatu i nastavite samo tako s dobrim radom. A sada imamo i dalje prezentacije. Tu su već naši gosti s nama. Gospodin Puve s nama, predsjednik Vijeća mladih poljoprivrednika i člana e, Nizozemske udruge mladih poljoprivrednika. Gospođa e, Buver, a zatim će biti i gospođa Taranđoli iz Talijanskog e, vijeća za istraživanje i analizu poljoprivrede, te posljednji govornik će biti gospodin Guillaume Cross iz odbora regija. Gospođa Iris Bouver je prva koja će govoriti. Izvolite. Thank you, chair, members of parliament, speaker. Hvala. Ehm, dame i gospodo. I dobar dan svima ja sam Iris Bowers, ja sam mlada e, poljoprivrednica iz Nizozemske, radim sa e, roditeljima na mješovitom e, zemljištu na farmi i bavimo se uzgojem svinje i također sam u potpredsjednica vijeća mladih poljoprivrednika te također u udruzi mladih poljoprivrednika Nizozemske. Dame i gospodo, bez mladih poljoprivrednika koji proizvode hranu, održavaju ruralna područja i održavaju održivost, naš okoliš e, ne bi dobro prošao. Manje od 6% poljoprivrednika Europske unije ima manje od 35 godina. Nedavno e, Istre, nedavne ankete koje su provedene među mladim poljoprivrednicima pokazale su i sljedeće e, rezultate. Samo jedan od pet E, ispitanika smatraju da je vjerojatno da će ostati u poljoprivredi i to pokazuje da postoji kriza u poljoprivredi. I moramo se zapitati zašto e, je to činjenica za toliko, toliki broj europskih ruralnih područja. E, naša dužnost kao predstavnika i europskih građana predstavnika europskih građana kao europskih građana da pomognemo mladim ljudima da se vrate u poljoprivredu i tu dolazi e, u igru budućnost e, zajedničke poljoprivredne politike. Znači, CESIA želi e, ambiciozni proračun za ZPP, posebice sa boljom definicijom aktivnih poljoprivrednika i CESIA također smatra da odgovornost za proizvodnju E, treba biti na mladim e, poljoprivrednicima e, koji se bave proizvodnjom i prodajom budu priznati od strane uprava kao takvima. Što se tiče plaćanja i sukcesije. Budući ZPP mora reorganizirati izravna plaćanja kako bi osigurala održivost obiteljskih gospodarstava E, sa povezanim potporama, proizvodno vezanim potporama osjetljivim e, područjima i to papovima za mlađe poljoprivrednike. E, znači, direktna plaća ne bi trebala biti povezana samo sa površinama, a ZPP treba također uspostavljati nacionalne programe koji će omogućiti mobilnost zemljišta i planiranje zemljišta. Prenos znanja i savjetodavne službe su također ključni da se osigura da mladi E, ostanu i uđu u poljoprivredu. Također trebamo imati veću suradnju između generacija poljoprivrednika zajedničkom poljoprivredom, dugoročkim najnom, najmom i tako dalje. Ja također sam e, imala priliku iskoristiti transfer znanja između generacije svoje obitelji. 61. moj djed preuzeo farmu od svog djeda. Imali su pet krava, dvije svinje i sedam hektara zemljišta i uspio je rasti i održavati to zbog e, banke, zpp p-a i vlastitog poduzetništva. 1997. moj otac preuzeo od djeda naše gospodarstvo, sad imamo 25 krava, 260 e, svinja i 60 hektara zemlje, znači uspio je rasti i održati to zbog banke, zpp p-a i vlastitog poduzetništva. A sada je 2017. ja sam poljoprivrednica sa mojim roditeljima, imamo uh, 12.000, 1250 svinja i uh, preuzeti u budućnosti. Ali kako bih ostala u poljoprivredi treba mi banka, odgovarajući ZPP i vlastiti poduzetnički duh. Očigledno je da jednostavno ne mogu e, nastaviti, da ne bi ni mogla raditi ovo što radim bez obiteljskog gospodarstva. Naime, pristup zemljištu najveća je prepreka za mlade koji žele postati poljoprivrednici. Sve ja smatra da e, budući ZPP mora e, omogućiti e, neki način pristupa zemlji e, povezano sa definicijom aktivnog poljoprivrednika zajedno sa odgovarajućim alatima koji će omogućiti mladom poljoprivredniku da donosi upravljačke odluke te da se omogući mladima koje ne dolaze iz poljoprivrednih e, okruženja e, da uđu u ovo gospodarsku granu. I e, također mislimo da je izuzeće od izuzeća od odredba za kupnju zemljišta ključno za ulazak malih, mladih poljoprivrednika kao i investicijska potpora tijekom cijelog proračunskog razdoblja. Fondovi za ruralni razvoj ne bi trebali biti jedini koji podopiru e, ruralna područja, nego se trebaju koristiti nacionalne rezerve kako bi e, svaki mladi poljoprivrednik bio doveden do prosjeka zemlje članice. I posljednja e, stvar koju očekujemo od ZPP-a, iako ima puno stvari koje nisam spomenula, je da mladi u ruralnim područjima moraju imati isti pristup uslugama kao i oni u gradu. Naime, poljoprivreda nije samo ekonomska grana, ima socijalnu dimenziju i moramo osigurati ruralno područje u kojemu ljudi mogu se razvijati i podupirati svoje obitelji. Ruralne zajednice koje su povezane fizički u učinkoviti transportnim e, vezama te imaju širokopojasni interes, e, internet e, također će biti jednako učinkoviti kao i drugi dijelovi zemlje. Danas biti mladi poljoprivrednik je borba ponekad se čini da je jedino ono što nas drži jest naša strast prema tome. Upravo tamo generacijska obnova mora biti temelj budućeg ZPP-a i mi imamo velike očekivanja od komunikacije. Poljoprivreda je ključna za dobrobit Europske unije i njenih građana. Ako se mladi bore da prežive u poljoprivredi, morat će otići iz nje i e, to pokazuje statistika koju sam e, pokazala na početku svog govora. Sada je trenutak da se ostvari san generacijske obnove u europskoj poljoprivredi. Zahvaljujem. nie Pani do końca, za bardzo dziękuję. Hvala, evo niste iskoristili niti svo vrijeme. Pani te piękne doświadczenie. Ali imam e, E, prijedlog, vaše divno iskustvo i vaša priča, vaše obitelji i obiteljskog gospodarstva e, bi bio, bila dobar primjer i u buduće e, za funkcioniranje zajedničke poljoprivredne politike u budućnosti. Pa svakako nastavite opisivati svoje iskustvo jer to je odlično. A u ovom trenutku pozdravljam i predstavnike mladih e, poljoprivrednika iz CE, Seže, e, koji su s nama od početka i hvala vam evo što s nama sudjelujete od početka. E, gospođa Cenežoli iz Talijanskog vijeća za mlade poljoprivrednike. Izvolite najljepša hvala. Hvala što ste me pozvali na ovo saslušanje. Nadam se da ću biti kratka, no zadržit ću se na pitanju politika koje su usvojene za mlade poljoprivrednike u Europi. nastojat ću se usmjeriti na učinkovitost tih politika Imamo i izvješće revizorskog e, suda koji se bavi tom e, problematikom. koja se bavi pitanjem e, koliko te politike utječu na generacijsku obnovu. Međutim, zahtjevi mladih e, poljoprivrednika, kao što smo čuli od predstavnica CE, e, a kao što se vidi iz nekih e, studija provedenih u Italiji, ti zahtjevi nisu često zadovoljene. Naime, politike se koncentriraju često na start-upove, na ulazak novih sudionika, a ne postavlja se pitanje ko, kako pratiti te mlade poljoprivrednike u njihovoj djelatnosti u budućnosti mnogi eh, mladi potječu iz e, poljoprivrednih e, obitelji, imaju na raspolagaju zemljište, imaju kapital, dakle imaju sva moguće, sve moguće uvjete da bi e, obavljali poljoprivrednu djelatnost, no to sve zajedno ne pomože onima koji ne dolaze iz tog konteksta. Politike jesu učinkovite, no moramo razmisliti do koje mjere. Postavili smo i e, još jedno pitanje sa strane Ministarstva poljoprivrede u Italiji. Koliko e, koliko mladih zapravo ostaje u poljoprivredi nakon što se počnu baviti tom e, djelatnošću. Neću ulaziti u pojedinosti podataka u ovoj tablici, no mi smo zapravo usporedili podatke iz različitih popisa E, primijetili smo pad broja mladih poljoprivrednika općenito, ali vidimo da se e, da nestaje i da se smanjuje broj e, osoba koje su se počele baviti poljoprivrednom djelatnošću, ali nakon nekog vremena izlaze iz tog područja. Dakle, vrlo je teško zadržati se u poljoprivredi mi imamo prago 40 e, godina. Italija je jedna od najstarijih zemalja u Europi. Poljoprivreda, dakle, ne e, pomaže e, obitelji u ruralnim krajevima vrlo često od poljoprivrede ljudi obitelji ne mogu živjeti. Situacija je poprilično negativna u Italiji, ali postoji i e, pozitivna iskra. Kada smo usporedili podatke iz popisa e, u odnosu na poduzeća koja su se diversificirala, vidjeli smo da diversifikacija pomaže poljoprivrednicima da se zadrže u poslu i donose veću dobit. Osim toga, e, poduzeća koja su uvele uvela inovacije u smislu recimo energije, turizma i sličnoga uspijevaju se održati i uspijevaju zadržati mlade. U studiji koju smo proveli, koju nismo provodili eh, sami, Zadržali smo se na potrebama mladih poljoprivrednika. Jasno proizlazi kako e, kako postoje e, oni uobičajeni pristup zemljišta, pomoć pri upravljanju, e, pristup kreditima, ali postoje i druge potrebe. Nadam se da možete pročitati što piše na ovom slajdu vidimo prema ovim e, e, podacima da se traže i usluge e, dodatnog tipa. Poslali smo online upitnik mladim poljoprivrednicima na koji smo dobili mnogobrojne odgovore. Na temelju pristiglih odgovora shvatili smo da mnogi traže pomoć pri pristupu tržištu. Vrlo je lako s jedne strane baviti se poljoprivredima, ali ako ne dolazite iz konsolidirane poljoprivredne obitelji, teško je naći e, prikladne e, prikladne i lukrativne lukrativna tržišta tko se bavi poljoprivrednom ne bavi se samo ekonomskom aktivnošću. To je zapravo upravljanje teritorijem, to je šira djelatnost, stoga treba biti neprestano u kontaktu s tijelima lokalne uprave. I te se dvije uloge e, nadopunjuju. Također e, pojavljuju se i potrebe e, u smislu e, dodatne pomoći obiteljskim e, poduzećima. Jedno pitanje se isto tako postavlja u vezi pristupa politikama. Dakle, kako se koriste javno, javne politike, kako se pristupa njima, to u svakom slučaju na temelju upitnika nije e, lako. I taj problem naglašavaju svi poljoprivrednici. Na temelju svih tih e, utvrđenih e, potreba poljoprivrednika, E, pokazala sam kaka e, trenutačna politika ruralnog razvoja koja daje trenutačno pomoć mladim poljoprivrednicima u Europi e, i na koji način je strateški usmjerena. Neke od njih su usmjerene na mlade poljoprivrednike, a drugo je na pitanje radnih mjesta. A mnogo od tih e, pitanja se rijetko uzimaju u obzir. E, intervencija mora biti e, konkretnija, naročito što se tiče pokretanja poljoprivrednog gospodarstva. Dakle, naš odgovor mora biti sveobuhvatniji i uključiti sve potrebe koje su iznesene. Mi e, smatramo na temelju svih ovih e, podataka da i na i na temelju studiju što se može učiniti u smislu razvoja politika. Treba nam e, politika koja privlači mlade. Na koji način? Mlade bi u poljoprivredu trebalo privoći za budućnost, odnosno pripremati ih e, da u jednom trenutku u budućnosti mogu pokrenuti vlastiti posao, a na koji način olakšati zapošljavanja. E, imamo vouchere, imamo razne potpore. Postoji još jedan instrument a to je praćenje nakon pokretanja posla. Sve to dolazi iz prvog stupa ZPP-a. Po mom mišljenju treba to finalizirati e, kako bi pomoći bile veće. Osim toga treba potpomagati i procese integracije jer upravo u tom okružju oni uče e, kako postati boljim e, poljoprivrednicima i kako biti uspješniji na tržištu. Hvala vam. Ja e, Znam da je teško kratiti govor kada predstavljate zaključke. Možda bismo u buduće trebali krenuti od zaključaka, a onda prezentirati ostatak. Možda bi to bilo <laughs> zanimljivi način da se to riješi. Gospodin Gion eh, iz odbora regija, potpredsjednik je regionalnog vijeća Oksitena i izvjestitelj odbora za ZPP nakon 2020. Mi uvijek imamo dobru međusobnu suradnju i već sam nekoliko puta imao priliku biti pristani u odboru i odboru regija. Ja mislim da naime regije imaju puno toga za reći o razvoju ruralnih područja i potpore za ZPP iako e, imaju manje kompetencije unutar e, područja politike. Hvala što ste ovdje, izvolite. Hvala predsjedniče, hvala vam što ste mi dali riječ. Slažem se oko toga da postoji važna veza između onoga što radi odbor regija i Europski parlament e, i samo činjenica što ste me pozvali ovdje ilustracija toga. Nadam se da ću imati prigodu da ćemo imati prigodu razmijeniti stavove i u buduće i glede samog sastavljanja ovog mišljenja susreli smo se s određenim e, zasmicima koje vidim ovdje u dvorani. Ovdje vam neću govoriti naravno o ovom izvješću jer izvješće se odnosilo na cjelokupnu ZPP nakon 2020. već ću govoriti ovdje o onim elementima koji se tiču obnavljanja poljoprivrede. No, govorit ćemo naravno i o kompletnoj ZPP jer sve je međusobno povezano. I mi kao i vi Znamo da je poljoprivreda nedovoljno privlačno zanimanje i kao što je to rečeno, situacija starenja je sve negativnija. Kada sam čuo evo, da ima tisuću poljoprivrednika dnevno koji se prestaju baviti svojim zanimanjem, to je zapanjujuće. Ne, u Europi, ne u Francuskoj, dakle. E, ova situacija je doista ozbiljna. Dakle, odbor regija smatra da nedostatak mladih poljoprivrednika predstavlja prijetnju za očuvanje poljoprivrede cijelokupno gledano, ali možda prvenstveno za obiteljsku poljoprivredu na europskoj razini i odbor regija smatra od ključnog značaja izradu mjera pomoći za stupanje u aktivnost malih poljoprivrednika. Smatramo također da se treba uhvati u koštac s ovim problemom samom korijenu. Poljoprivreda treba postati puno privlačnije zanimanje. Međutim, uviđamo da su poljoprivrednici isuće često primorani prodavati svoje proizvode ispod cijene koštanja što izaziva smanjenje troškova i smanjenje cijena. Ne možemo imati zdravu poljoprivredu tako što ćemo prodavati proizvode uz gubitak, a još manje ćemo s takvom praksom privlačiti mlade poljoprivrednike. Dogod poljoprivredni prihodi budu ovisili o e, potporama koje sve manje svakom reformom, Europska unija će imati sve manje poljoprivrednika. Odbor regija preporučuje dakle Europskoj uniji da regulira sva poljoprivredna tržišta kako bi se stabiliziralo cijene na zadovoljavajuće razine. Uvjereni smo da je bolje raditi na prevenciji i smatramo to da će to imati puno manje troškove. SAD države nam pokazuju da osiguranja o kojima se raspravlja u Europi da bi to bio skup instrument, da bi to bilo prvenstveno od koristi za osiguravajuća društva, a ne za poljoprivrednike. Pogledajte koje su brojke iznesene e, glede osiguranja u SAD-u. Dakle, obogaćuje se osiguravatelje, američki osiguravatelje uz dobit e, za poljoprivrednike koja je doista jako ograničena u najmanju ruku. Dakle, postojeća ZPP nije samo jedina u pitanju. Ako želimo imati stabilna i pravedna, pravedne cijene za poljoprivredna gospodarstva koja će biti ljudskih dimenzija, treba se baviti onima koji određuju te mjere. Dakle, dva najveća uvoznika, izvoznika, treba se baviti najvećim uvoznicima, izvoznicima poljoprivrednih proizvoda, raditi na regulaciji, imati pravednija i solidarnije odnose. Pitanje zemljišta je od ključnog značaja. Međutim, od 92. isplate po hektaru su doista izazvala velika okrupnjavanja posjeda koji su sve veći i sve ih je teže prenositi na sljedeće naraštaje. Ne bi bilo nužno preći sa potpore po hektaru na potporu po djelatniku. Mišljenje odbora regija ide u tom smjeru. Izravno plaćanje. Izravna plaćanja su također izazvala poveća porast cijene zemlje koja je postala predmetom spekulacije. Nedavno, dakle, prošlog tjedna, kineski investicijski fondovi kupili su 900 hektara u regiji Alije u Francuskoj, a nisu to kupili kako bi pokrenuli poljoprivredu sa mladim poljoprivrednicima. Dakle, ne bi li bilo bolje izuzeti zemljište od takve spekulacije? Zatim, naš odbor potvrđuje da države članice i regije trebaju dobiti veće ovlasti i trebalo bi nametnuti ograničenja, osobito glede otimanja zemljišta i ukrupnjavanja što onemogućuje mlade poljoprivrednike da rade. Želimo također e, vidjeti koje su izravne i neizravne posljedice e, mog okrupnjavanja i otmene zemljišta. U nekim državama člancama e, svaka generacija otkupljuje uz pomoć javnih sredstava zemljišta sa svakom generacijom. Dakle, mislim da je to veliko, veliki gubitak i treba se treba analizirati uvjete pod kojima se prenose na sljedeću generaciju e, poljoprivredna gazdinstva. Uredba Omnibus e, je dobra glede gornjih granica koji slaže s našim mišljenjem, no kao što je to podsjetio predstavnik Europskog revizorskog suda, podrška zpp p-a mladim poljoprivrednicima najčešće nije dovoljno dobro definirana, nema opisa, rezultata i očekivanog utjecaja. Dakle, bilo bi dobro paziti da ta podrška da doprinos održivom, solidarnom razvoju poljoprivrede, a ne koncentraciji, odnosno ukrupnjavanju zemljišta. Ova dodatna potpora ne bi trebala utjecati na model poljoprivrede koji ne odgovara onome što očekuju potrošači. Mimo ZPP-a sve europske politike trebaju dati doprinos obnovi generacija u poljoprivredi. U ruralnim krajima nema dovoljno kulturnih, zdravstvenih e, i drugih mogućnosti i to ne privlači poljoprivrednike. Mi se zalažemo za promjenu u tome i podršku, financijsku podršku Europske unije razvoju ruralnih regija. Odbor regija dakle inzistira u svom mišljenju o značaju razvoja ruralnih područja u svim regijama Europske unije. Mi smo svjesni da se to ne može napraviti, a da se ne smanji broj poljoprivrednih djelatnika. Evo, staću ovdje, dakle, mislim da sam prekoračio vrijeme. Mi se nadamo da će naše mišljenje dati doprinos vašim raspravama i preporukama. Hvala. za... Hvala vam. hvala i na naše suradnje. Evo pitanja zastupnika. Gospodin Andriju. Hvala predsjedniče. Pomno sam saslušao svih troje govornika i želim im čestitati. Dakle, ja slažem sa brojnim analizama odbora regija kada govore o uređivanju tržišta, o odnosu prema zemljištu, o instrumentima pravde, solidarnosti, o izravnim plaćanjima. Doista čitav niz elemenata koji ste spomenuli su jako smisleni i moramo ih uzeti u razmatranju našem radu na budućoj reformi ZPP-a. Isto tako što se tiče gospođe Trangoli, koja kaže da su potrebne pomoći za pokretanje poljoprivrednog eh, gazdinstva, ali nisu dovoljne. Dakle, doista moramo razmišljati ozbiljno o tome da to znači da već predugo radimo ovdje u zatvoreni ono između sebe govori se o federalizaciji unije ne znam jeste svjesni što bi to sve značilo jer se ulazi u sistemski način djelovanja i to ste ta pitanja koja ne želimo gledati i dalje skažimo da je europski socijalni fond za socijalnu politiku, drugi za poljoprivredu i tako dalje. Ja mislim da se doista mora razmisliti o ovome svemu jer je svijet takav kakav jest je složen sistem, sistemski, a mi poljoprivredni ovdje nismo poljoprivredni sindikat, već smo jedno tijelo u pa, Europskom parlamentu koji predstavlja 500 miliona stanovnika i ova pitanja koja postavljate su stvarna ali mi nismo u stanju da riješimo te probleme, ali <laughs> moramo naći način da to rješavamo. Također tu je i gospođa Sejže s kojim se slažem. Dakle, poslali ste pitanje e, generacijske obnove. Revizorski sud je to rekao. Dakle, javne politike su neučinkovite glede zadanih ciljeva. I za kraj želim se nadovezati na ono što je rekao e, predsjednik Revizorskog suda, jer vi ste spomenuli ovdje problematiku sinteze i u svojim zaključnim eh, svom zaključnom nastupu ste rekli stvari koje su savršeno smislene. Dakle, mi o tome trebamo razmišljati da li naime, da li je neizbježan nestanak eh, poljoprivrednika i trebamo vidjeti kakav je to model poljoprivrede koji, kojem težimo i kakvoj, kakvom društvu težimo. To je ta politička rasprava na koju moramo naći rješenje, jer danas imamo ta dva velika modela gdje imamo poljoprivredni model, gdje imamo samo GMO i ogromnu e, ukrupnjenu, poljoprivredu, dakle ili je to taj model ili ovaj e, skoro pa romantični obiteljski model poljoprivrednih gazdinstava koji e, je povezan uz e, okoliš koji je javno dobro, opće dobro i naše teritorije, planine i tako dalje i gdje se zapošljava ljude. Dakle, to su ta ona pitanja koja moramo imati na umu kada razmišljamo o tome. Dakle, podsjećam da smo mi političko tijelo, a ne poljoprivredni sindikat i moramo anticipirati i znati kako, e, kako, će, kako ćemo poljoprivredu imati 2050. Ne kako će Europska unija prehraniti 9 milijardi ljudi, to je besmisleno, nego vidjeti koji model želimo, a da ne kopiramo ono što se radi u Novom Zelandu, e, Brazilu, Kini i drugdje. Dakle, hvala vam što ste nam razjasnili te svojim riječima raspravu koja će biti jako, jako aktualna u budućem vi e, niste e, raspravljali ranije u sudjelovu raspravi, pa sam dao malo vremena više. Gospođe Šer. Prije svega, e, znači, hvala na ovom E, prikazu mladih poljoprivrednika iz Nizozemske, ali e, moramo se odlučiti što želimo. Želimo li e, i kakvu vrstu poljoprivrede želimo kasnije imati, želimo li poljoprivredu koja će se temeljiti na spekulacijama sa zemljištom, to već postoji u Njemačkoj, u Nizozemskoj i drugdje i taj proces se vrlo brzo odvija. A sada moramo razmisliti što ćemo zapravo financirati, industrijsku poljoprivredu ili obiteljsku poljoprivredu i to se onda postavlja i pitanje prema i e, za regije. Kada pogledamo obiteljska gospodarstva u ruralnom e, području, radi se o socijalnim e, vezama u ruralnom području, o kružnom gospodarstvu zapravo koje je moguće u ruralnim područjima na selu, doprinos u smanjenju emisija CO2 i tako dalje. To sam, to je već jasno rečeno. E, mislim, ja, do, ja sam i u drugim odborima i, na primjer, za kružno gospodarstvo junckerov fond e, također predviđa puno e, sredstava upravo za održivo gospodarstvo. Mislim, dvije minute do 12 je i u na mojem političkom iskustvu to još nije postojalo, a sada dolaze multinacionalni koncerni i kapital koji preuzimaju cjelokupne zemljišta i cjelokupne površine. Ono što ste vi iznijeli je vrlo zanimljivo, ali mi sada moramo donijeti kritičnu i ključnu odluku. Koliko će novaca dobiti multinacionalni koncerni, a koliko poljoprivrednici. Vidim ja što se na terenu događa. Molimo mikrofon za predsjednika. Do 12, więc proszę o krótsze wypowiedzi. Da, uskoro će biti i 12, doista 12, pa vas molim da e, malo kraće svi, ako možete. E, zahvaljujem predsjedniče, već samo vrlo kratko. E, Mene doista brinu pitanja koncentracije zemljišta i doista mi je drago što e, ste vi to iznijeli i želim da razgovaramo o tome koliko je proširen taj fenomen. Mislim, e, gotovo 45% poljoprivrednog zemljišta u Rumunjskoj rukama je e, struktura koje nisu iz Rumunjske i to je zemljište koje zapravo u korporativnim rukama tvrtki koje nisu čak niti i članice e, Europske unije zapravo sada dajemo pomoć e, iz europskih fondova e, onima koji čak nisu iz Europske unije, nego iz Sirije i ko zna gdje. Doista moramo ciljano e, djelovati kako bismo spriječili takvo okrupnjavanje, koncentraciju zemljišta i moramo vidjeti u kojem smjeru želimo ići. Mislim da možemo imati velika gospodarstva i mala, mala obiteljska gospodarstva, ali moramo pronaći neka E, neku mjeru. Postoje područja u kojima nije moguće imati golema gospodarstva, negdje nije moguće imati samo mala gospodarstva, ali moramo odlučiti o budućnosti Europske unije. Gospodine Gnju, zanimalo me doista iskustvo ovo koje smo čuli od mlade poljoprivrednice iz Nizozemske. Takve stvari se mogu e, dogoditi ako nema previše djece u obitelji koji žele sudjelovati. Mislim, E, jeste li vi, ne znam, ili ako, ne znam, e, koje treba isplatiti, a koji, e, ako ne žele sudjelovati. Mislim, to doista utječe na to. Ako se radi o jednom djetetu, pa na jedno dijete prolazi vlasništvo, to onda može funkcionirati. Rekli ste da ste bavite i svinjogojstvom kao veliki dio vašeg djelovanja a ZPP zapravo nema puno potpore za svinjarstvo. Znači uspjeli ste proširiti svoje gospodarstvo bez obzira na potpore iz ZPP, p-a, što je zapravo vrlo dobro, ali konačno pitanje koje želim postaviti je sljedeće. E, da je e, uvedena gornja granica za pomoć e, i da je to malo ispod vašeg E, površine. Bi li vama to e, bila prepreka za dalje širenje i ako bi se to recimo učinilo da bi se mladi poljoprivrednici mogli uključiti? Bili ste vi promijenili svoje mišljenje? A odboru regija? Vi opišujete poljoprivredu kao profesiju. To nije profesija, to je više kao zanat ili zanimanje. I zabrinjava me što ovaj cijeli koncept poljoprivrede postaje E, recimo nešto kao poljoprivrednici koji postaju državni službenici koji rade za vladu, vi govorite o polikama cijena i tako dalje. Međutim, svjetska trgovinska organizacija, koliko je ja vidim, neće to prihvatiti. E, i pazite, predsjednik je prilično opasan lik kojemu se ne vredi zamjeriti. Gospođa Hojboš, hvala. Puno smo toga čuli o starenju poljoprivredi i također o nedostatnom dostupu zemljištu, financijama i tako dalje, nedostatku pristupa dobrim tržištima, depopularizaciji, lošim infrastrukturama ili nedostajućim infrastrukturama, ali to je sve rezultat politike koju se uvijek fokusirala samo na veću racionalizaciju i industrializaciju i sada su upravo mladi ti koji žele ući u tu branšu koji plaćaju ceh. I je upravo postavila pravo pitanje koji agrarni model želimo za budućnost i o tome treba raspravljati i upravo o tome odlučiti i kada se o tome odlučimo moramo onda i novac usmjeriti prema tome ne možemo govoriti E, s jedne strane o e, obiteljskim gospodarstvima i tako dalje, a na kraju imati velike koncerne koje od toga profitiraju. Ali upravo se to dogodilo u prošlosti i to je zapravo izgleda status quo. Mladi imaju svoje ideje, vide koje su izazovi, e, bez obzira li se o okolušu, klimi, životinjama i tako dalje. A zatim treba održati ciljeve održivosti. Za to je potrebna i raznolikost i u prirodi, i u proizvodnji, i na gospodarstvima i upravo zato na to trebamo usredotočiti naše potpore. Znači održivost je ključna riječ za budućnost, a ne intenzivizacija intenziviranje. I drago mi je što mnogi, mnogi mladi žele ući u to i zato smo mi upravo odgovorni da stvorimo odgovarajući okvir za to. Hvala. A imam vam pitanje za gospođu Bauer. Seđa održala je vrlo, vrlo zanimljivo izlaganje. Ona traži definiciju aktivnog poljoprivrednika. I komisija i vijeće bi izbacili zapravo tu definiciju e, kada se govori o administrativnoj, e, administrativnom opterećenju. Ovo što vi tražite tražite definiciju kako ćemo je mi e, naći i pritome to povezati sa administrativnim opterećenjem jer administrativno opterećenje je povezano s tim. Bogović, izvolite. Mislim da je ZPP upravo taj temelj koji omogućuje e, e, dogovor o budućnosti socijalnoj, poljoprivrednoj i tako dalje. E, mislim, moramo pogledati e, što je primjereno za odgovarajuće države, ali svakako hvala predlogu predstavnika odbora regije o tome da razmislimo što je recimo potpora za zapošljavanje, a ne e, za 50. ili 60. nego prvog, drugog, trećeg i četvrtog zaposlenog na farmi. I druga poruka koja je bila jasna je kombinacija politika. Također kada gledamo uh, unutar europske politike, agri, regi, mobilnost, energetika, digitalna unija, a kada na nacionalnoj razini gledamo obrazovanje, zdravlje, infrastruktura i tako dalje. Znači politike za decentralizaciju radnih mjesta. Obično u državama uh, smo pod uh, pritiskom ovog javnog sektora, znači to obično znači centralizacija i radna mjesta E, u gradskim područjima izvan ruralnih područja. Znači moramo odlučiti jasno u smjeru u kojem želimo ići, imati e, koordiniranu politiku i horizontalni pogled na ruralna područja. Poljoprivreda će ostati središnja djelatnost, ali svejedno e, te politike trebaju biti vertikalno i horizontalno međusobno isprepletene za najbolje rješenje. Hvala.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 recimo u, u, u mojoj zemlji e, neki farmeri ne dobivaju ono što trebaju, naročito oni mali. I to se ne događa. naših šasovnih prelegentov po dvije minuty. Bardzo proszę. Hvala na komentarima i pitanjima. Kao prvo želim e, zahvaliti što sam imala priliku govoriti pred e, članovima odbora Agri koji su upoznati s ovim pitanjima. Pitali ste me jesam li jedinica, je li moj otac bio jedinac? Ne. Ni ja ni moj otac nismo jedinci, a to nešto govori o obiteljskom, obiteljskoj poljoprivredi. E, o tome svemu, o svim problemima raspravljate sa svojim braćom i sestrama i teško je biti jedinac i voditi obiteljskog gospodarstva. Naravno, novac isto tako igra kad kada ulogu u svemu tomu. Kada je riječ pak o svinjogojstvu, a, o onome o čemu su me pitali neki zastupnici. Ja sam vrlo ponosna što e, upravljamo mješovitom farmom. Mi smo održivi skloni smo kružnom gospodarstvu. S jedne strane imamo e, obradivu zemlju, a s druge pak strane imamo svinje i iskorištavamo sve, to je održivi sustav ne mogu svi u Europi, ne mogu svi mladi poljoprivrednici imati mješovito gospodarstvo. No ja smatram da mogu nastaviti s radom. A kada ja preuzmem upravljanje e, gospodarstvom, bit ću jedna od mnogih mladih poljoprivrednika koji će trebati pomoć u ulaganju, koji će trebati pomoć u upravljanju rizicima, kao i informacije o tržištu. E, biti poduzetnik u, u svijetu koji se mijenja to znači da se moramo prilagođavati imati na umu ciljeve održivosti e, ciljeve zaštite okoliša a kada je riječ o ograničavanju proračuna, smatram da ako se novac učinkovito koristi, ja nisam protiv toga. Za mene definicija aktivnog poljoprivrednika je nužna, nužna da izravna plaćanja idu u prave ruke. Tako da oni kojima je novac najpotrebniji doista ta sredstva i dobije. To je ono što želimo. Želimo raznovrsnu poljoprivredu, učinkoviti ZPP. Naravno, trebamo težiti i simplifikacije a to možemo postići kroz digitalizaciju. Hvala vam. Hvala vam. Pobrali ste velike simpatije u e, dvorani. Izvolite. Kad govorimo o sistemskoj intervenciji, ne trebamo uvijek e, posezati se za posve novim stvarima. Postoje naime instrumenti i na nacionalnoj i europskoj razini. Ono što je teško je dobro i e, e, dobro ih iskoristiti. Moramo promijeniti pristupe u državama članicama teško je okupiti sve mjere politike ruralnog razvoja u smislu onoga uvjeta koje države članice moraju zadovoljiti za njihovo iskorištavanje. Sve to naravno ovisi o specifičnim situacijama, državama članicama. Postoji problem koncentracije zemljišta, ali isto tako u južnoj Europi imamo i drugi problem, suprotan problem, a to je zapravo usitnjavanje zemljišta, možda zbog nekog kulturnog nasljeđa i tu postoji potreba da se stvore veće poduzeća koja se mogu uspješno natjecati na tržištu. Uvijek treba naći e, e, e, rješenje i pronaći najprikladnije politike koje se onda primjenjuju na specifične regije ili države članice. Drugo pitanje na koje sam se htjela osvrnuti i istaknuti je pitanje poljoprivrednog europskog modela. Međutim, mi smo suočeni s vanjskim svijetom. Mi ne smijemo sebi e, dopustiti e, da napustimo naš model e, koje polaže veliku, veliku važnost na održivosti i na kvaliteti, jer jedino tako se možemo suočiti s vanjskim tržištima. Hvala. Odbor regije, izvolite. Najpša hvala na ovoj sjajnoj raspravi. Želio bih investirati na dva, tri elementa možda. Prvi se tiče početka rada. Tu se ne radi samo o privlačnosti rada poljoprivrede, već svega onoga što se tiče E, što je povezano s tim i što se tiče dinamike rada, dakle moramo imati javne usluge na raspolaganju, a sve ih je manje jer napuštaju ruralna područja i to po automatizmu izaziva i napuštanje ruralnog područja i nastupa osjećaj napuštenosti i druge emocije se bude Dakle, mislim da tu ima stvarno jedna važna stvar. Dakle, kada se govori o ZPP-u, ne možemo samo govoriti o zanimanju poljoprivrednika. Ne kažem da se to ovdje radi. Mi također tražimo dakle, u odboru regija, vjerovatno i vi, to je agenda, ruralna agenda, tim prije što je ZPP vjerojatno najeuropejskija politika koja ima veliki proračun. Dakle, bilo bi sjajno kada bismo mogli napraviti tu ruralnu agendu. Tim prije što u komunikaciji komisije to ne figurira baš ova komunikacija koja treba biti objavljena 29. Dakle, odbor regija će inzistirati na tome. Mislim da bi bilo odlično da i parlament inzistira na tome. Što se tiče koncentracije zemljišta to rečeno, ali to je, to je pitanje izbora. Svi su to rekli više manje. Dakle, kakvu poljoprivredu, kakav poljoprivredni model želimo, prema čemu stremimo, što želimo čuvati, tu je naravno i prehrambeni model. Ja sam htio da se ZPP zove zajednička prehrambena poljoprivredna politika. Dobro, to nije prošlo, ali evo u komunikaciji komisije se spominje taj pojam prehrambenog, to je jako važno. Naravno, tu je veliko pitanje e, dogovora međunarodnih sporazuma, trgovinskih sporazuma. Ako tu ne uspijemo imati važnju ulogu i izmijeniti neke stvari, moćemo raditi što god hoćemo, ali ćemo i dalje ostati u situaciji u kojoj ćemo imati sve veća gazdinstva, odnosno posjede, cijena će ići na dolje i tako dalje i tako dalje. Jo, za kraj, zadnja stvar, dakle ono što ćemo napraviti od ZPP-a bit će ilustracija ambicije koju imamo za cijelu Europu. U to iskreno vjerujem. Mislim da moramo ići ka ZPP-u koji će biti solidaran, ZPP koji će omogućavati mladima da počnu se raditi, baviti tim pitanjem i da žive, e, tim poslom i da žive od njega. Dobro. Sada minutu ima naš gost iz Slovenije. Samo vrlo kratko. Ja sam također rekao u svojem izlaganju što se tiče definicije aktivnog e, poljoprivrednika. Naime, osobno mislim da ako ćemo definirati, ići na definiciju aktivnog poljoprivrednika, to bi osiguralo da onaj e, doista primatelj subvencije jest onaj koji proizvodi hranu i radi na gospodarstvu. Znači, aktiv, e, definicija aktivnog poljoprivrednika je ono ključno pojednostavljenje te politike. Jedno što je naravno treba potrebno je to definirati kako treba. Hvala. A sada se obraćam predstavniku Europske komisije. Molim ga da uzme riječ. Hvala vam najljepše na ovoj prilici da vam se obratim da iznesemo svoja razmatranja. Započeo bih s nečim što već stalno ponavljamo, a to je e, važnost e, teme generacijske obnove. Nije tu samo riječ o povećanju broja mladih e, poljoprivrednika, Dakle, riječ je o zapravo generacijskom fizičkim resursima što ćemo svi mi raditi i poljoprivrednici i mi, a to će biti u srži budućih e, rasprava u ZPP-u. Ne želim ulaziti u detalje, u detalje svih e, tema, svih pitanja. Krenuo bih e, s prezentacijom koju je održala mlada poljoprivrednica kroz sve strukturne transformacije u poljoprivredi broj e, poljoprivrednika je opadio opadao, veličina gospodarstava je rasla, no isto tako i raspoloživa zemlja, zemljište je sve manje. I vrlo je važno e, imati na umu sve procese koji se istodobno odvijanju imamo probleme mladih e, poljoprivrednika. Odluka ostati ili ne u poljoprivredi je pitanje vlasništva, pitanje obrazovanja koje je nužno. Ovdje smo imali vrlo dobar primjer koji nam je sve to e, pokazao, no druge su tu pitanja. Kakva, kakva je dugoročna perspektiva? a gospodi, e, perspektiva i sektora i regije i cjelokupnog gospodarstva. Ne smijemo zaboraviti još nešto e, koliki je trošak radne snage i koliki je trošak zemlje. Dakle, moramo početi povlačiti e, crtu između onoga što omogućuje politika i ono što nije moguće ostvariti politiku. Da, imamo izravna plaćanja koji e, predstavlja značajnu sigurnosnu mrežu za poljoprivrednike. Što je više ta izravna plaćanja povezujemo sa točno definiranim uvjetima, bit će e, bolja e, situacija i bit će nam jasnije što želimo podržavati. A program potpore mladim poljoprivrednicima je samo mali dio toga ne možemo očekivati čuda. To je samo dodatak top up pristup. Važno je međutim imati na umu ono što nije dio ZPP-a. To je prvo oporezivanje, dakle porezi. U velikoj mjeri oni omogućuju i određuju hoće li ljudi se početi baviti poljoprivredom ili ne. Sve je to u nadležnosti nacionalnih zakonodavstava. 50% zemljišta je u najmu u Europskoj e, uniji. Međutim, prosjek se kreće od 15 do 80%. Stoga imate i posve različite situacije u različitim državama članicama, a tu je i pitanje šire infrastrukture. Kada popišemo i navedemo sve činjenice, moramo točno razlučiti što je problem, a što su činjenice koje e, proizlaze iz drugih dijelova svijeta. Prije dvije godine e, na marginama Expo milna održali smo radionicu za mlade poljoprivrednike, pozvali smo stotinjak njih e, i spojili smo ih u deset grupa. Tražili smo od njih da utvrde tri, tri ključna prioriteta koja smatraju da trebaju biti riješena. Na trećem mjestu za jednim, u jednoj grupi pojavila se volatilnost cijena. Samo u jednoj je skupi. Govorilo se o pristupu zemljištu i pristupu kreditima. To su bile e, dvije osnove teme. Mene iznenadilo izvješće revizorskog suda E, odnosno podaci koji se povezuju sa politikama. U svim dijelovima svijeta primjećujemo smanjivanje broja poljoprivrednika. A što je spomenio i gospodin De Castro, to nije pitanje. Pitanje je je li politika ubrzava ili usporava taj proces. Imamo i e, ubrzo objavljivanje studije Svjetske banke koja tvrdi da ZPP e, smanjuje siromaštvo u ruralnim područjima i da usporava taj proces. Radna mjesta koja se gube u primarnom sektoru nadoknađuju se e, u ruralnim e, regijama i u drugim gospodarskim područjima. Eto, to je ono na čemu moramo raditi. Imamo i e, primjer e, piramide. Nije problem samo mladih poljoprivrednika, nego mladih općenito. Dugoročno gledajući, to će se odraziti i na veličinama gospodarstava. No, taj moramo gledati je li to dobro za gospodarstvo i za okoliš. Na toj radionici vidjeli smo da možemo imati vrlo učinkovito, učinkovite i ekološki svjesne male farme. U organskoj poljoprivredi a najuspješnija gospodarstva su ona velika. Netko je spomenio instrumente jednim instrumentom ne možete ostvariti mnogo ciljeva. Ne živimo u 50-ima kada smo mislili da se je jedan instrument povezan sa jednim ciljem. Živimo u vrlo složenom svijetu i u tom svijetu moramo utvrditi što je cilj koji želimo postići i kao drugo moramo osigurati da su nam na raspolaganju različiti instrumenti i da se oni koriste na komplementaran način kako bi se postigao zadani cilj. Isto tako želimo osigurati da više mladih uđe u poljoprivredni sektor. Moramo točno znati e, kada će se to dogoditi, dakle kada će biti više aktivnih mladih e, poljoprivrednika. Ne želim da, e, da izvučete E, pogrešan zaključak da će mladih poljoprivrednika u budućnosti biti više nego sada, nego moramo samo imati na umu ruralna područja koja mogu stvarati više radnih mjesta koja su povezana sa uslugama povezanim sa primarnim e, sektorima. Vrlo je važno raditi na vještinima, na kvalifikacijama i na održivosti, bez obzira je li riječ e, o društvenoj održivosti ruralnih područja, ekonomskoj ili okolišnoj. A da bismo to postigli moramo udružiti sve metode i sva, sve instrumente koji su nam na raspolaganju postoji komunikacija koja utvrđuje ono što države članice mogu i što ne bi smjele učiniti. No mora nam biti posve jasno e, kada su nam se pridružile e, nove države članice, bile smo e, svjesne da većina njih dolazi bez podrške. Dakle, ako nema nikakvih mjera podrške, znali smo da će se to odraziti na cijene zemljišta. No, nigdje ne vidimo izravnu vezu između kapitalizacije, kapitalizacije zemljišta i pomoći koja je data starim e, državama članicama. Postoji samo jedan e, slučaj koja je izravnala sva plaćanja, pa su se vidjele regionalne razlike. E, Danska i Nizozemska tu tipični primjeri, postoji velika presija na cijenu zemljišta, no ona ne proizlazi iz razine podrške i pomoći. Dakle, ne bismo trebali a, zanemarati stvarne podatke koji su često složeniji od onih koji su danas e, bili prezentirani. Hvala vam još jednom na mogućnosti da vam se obratim. Hvala najljepša na, na ovoj intervenciji gospodina Pana Panajotisa. To je izuzetno dobar sažetak naše rasprave. A, pozivam da sratite pozornost na tri elementa i ovo je odličan e, materijal za našeg gospodina Kaputa koji to može iskoristiti u svom e, e, radu. Gospodine Panajotis, možete li nam, molim vas, neke od ovih stvari o kojima smo danas ovdje razgovarali prenijeti povjereniku Hoganu? možda će mu poslužiti za prezentaciju koju će održati u srijedu. Riječ je upravo o budućnosti mladih. Dobar je i prijedlog gospodina Vojčekovskog. koji se odnosi na mlade poljoprivrednike trebalo bi možda razmisliti ne o petogodišnjem, desetogodišnjem planu, nego gledati mnogo dalje u budućnost 2030. 2040. što možemo učiniti da ispravimo situaciju u kojoj jesmo. kako to možemo povezati s drugim procesima poput globalizacije još jednom zahvaljujem svim sudionicima panela kao i onima koji su postavili pitanja. Možemo biti zadovoljni što smo dobro prezentirali ovu problematiku, problematiku mladih poljoprivrednika. Zahvaljujem i odboru regio. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Znači, Predsjednik Tajani uvjeren da Europski parlament e, mora i treba imati veću ulogu prilikom sastanka na vrhu između Europske unije i Afrike u Abidžanu 29. i 30. studenog. Posljedično tome predsjednik Tajani predložio da Europski parlament posjeti jedan tjedan sastanka parlamentarnog rada Africi kako bi se to povezalo sa sastankom na vrhu. Stoga, danas ćemo se pozabaviti tim pitanjem. Među nam predstavnici komisije DG Agri, naš direktor, kažem naš jer ga često susrećemo, često je gost e, na našim sastancima odbora, gospodin John Clark i osoba iz DG Devco, gospodin Leonardo Mici. Devko to znači razvoj i suradnja. Dat ćemo im riječ najprije gospodin John clarta onda gospodin Mici. Eto tim redoslijedom. Želim vam dobrodošću, hvala što ste došli i odlično što imamo nekoga i predstavnika DigiDevco. Dakle, molim vas da se dogovorite međusobno da vidite ko će prvi uzeti riječ. Eto, izvolite, imate riječ. Hvala vam, predsjedniče. Izgleda da se obraćam praznoj dvorani, no nadam se da će još nekolicina vaših kolega doći. Htio sam reći da je opravno vremen na rasprave jer imamo sasnak na vrhu između Afri... Europske unije i Afrike idućeg tjedna na obal Bjelokosti gdje je glavna tema ulaganje u mlade. Kao što znate imamo dramatične ekonomske i društvene promjene u Africi, demografski rast E, je sve veći, stanovništvo će se udvostručiti 2050. 7,2 na 2,5 milijarde, dakle mm, milijardu srednjeg sloja, najviše mladih, 70% stanovništva bit će u ruralnim sredinama i ovis će o poljoprivredi. Poljoprivreda danas e, predstavlja trećinu BDP-a Afričkog kontinenta, dakle Africi je potrebno svake godine stvoriti 18 milijuna radnih mjesta samo kako bi pokrila to novo e, nove dolaske na tržište rada, poljoprivredno prehrambeni sektor je jedini koji je u stanju tako što napraviti. Dakle, razvoj poljoprivrede će biti od značaja za uspješnost e, transformacije afričkog gospodarstva postoje brojne mogućnosti koje se pružaju ukoliko Afrika dobro napravi svoj politički okvir i bude razvijala poljoprivredno prehrambeni sektor u regijama gdje ima obradiva površina zemljišta. To je jedino mjesto na svijetu gdje ima još puno zemljišta sa niskom produktivnosti i previše ovise o e, izvozu sirovina i roba. Dakle, kako Europska unija može dati doprinos tom e, razvoju, kako radi, kako pomaže mladim poljoprivrednicima osobno. Pa prvi način jest da se postaramo da utjecaj naše e, poljoprivredne i trgovinske politike podržava poljoprivredni razvoj u Africi. Zadnjih 25 godina ZPP je prošao brojne važne reforme koje su umanjile intervencionizam, omogućile tržišne politike orijentirane i smanjili smo, odnosno odstranili narušavanje tržišta, dakle tome svemu treba dodati činjenicu da imamo jako otvoren trgovinski režim, imamo poljoprivredne prehrambene proizvode iz Afrike u kojim imaju, sve preferencijalno osim trgovine oružjem. Dakle, zemlje AKP-a i cijela Afrika u biti uživa bescarinske pogodnosti za pristup e, tržištu Europske unije od pola milijarde stanovnika, dakle i EPA, sporazum o partnerstvu, daje puno prostora afričkoj poljoprivredi, oni mogu u potpunosti isključiti e, ranjive sektore od liberalizacije i strateški važne sektore mlade industrije i što su mlađi poduzetnici i poljoprivrednici u Africi, to su u boljem položaju da stupaju u trgovinske izvozne odnose sa Europskom unijom i da i izvoznici su isplativiji naravno od ljudi koji rade samo lokalno. U... Mi smo najveći izvoznici i uvoznici E, u poljoprivredi, ali smo definitivno najveći uvoznik afričkih e, i najmanje razvijenih e, zema, iz, Afričkog, iz Afričkog kontinenta dakle uvodimo, uvozimo više od Amerike, SAD-a, Rusije, Kine i Kanade zajedno. Dakle, više uvozimo iz najmanje razvijenih zemalja. Drugi način pomoć mladim poljoprivrednicima jeste politikama, razvojnom suradnjom. Do prije pet godina poljoprivredno-prehrambeni sektor bio je zanemaren u hodnicima moći. To više nije tako. Mnoge države, afričke države priznaju da značaj e, poljoprivredno prehrambenog sektora i njegov značaj za zapošljavanje i za gospodarski rast. Dakle, u ovom razdoblju bavimo se uspostavom ispravnih politika na FAO, G20, G7, radimo na valjanim e, formulacijama politika i prvenstveno zbavimo afričkim kontinentom. zanimljivo je da imamo sada dobar model e, održivih e, praksa i očuvanja života u ruralnim područjima. I to što smo imali valjanu politiku, a to je ZPP, to je temeljni polaz, temeljno podlazište za svaku zemlju koja želi razvijati svoju poljoprivredu. Mi radimo blizu s Afrikom i s Afričkom unijom s kojom susrećemo idućeg tjedna kako bismo razvijali regionalne kapacitete. Tu se radi o iznalaženju rješenja da učinimo poljoprivredu privlačnom mladima. To je upravo rasprava koju ste imali. Zatim e, da se poljoprivreda učini modernom. Koristimo velike podatke i ICT tehnologiju, mehanizaciju dodanu vrijednost E, poljoprivrede i mladi poljoprivrednici naravno željni su korištenja tehnologije. Dakle, tu se radi o profesionalizaciji poljoprivrede, dakle da poljoprivrednici u Africi ne raze samo za preživljavanje, e, već e, za već da postanu mladi poduzetnici i poduzetnice bilo se radi o Europi ili Africi, mladi poljoprivrednici moraju e, imati veći udio u prehrambenom lancu. Dakle, treba ih bolje organizirati i bolje sudjelovanje u lancu e, vrednovanja prehrambenih proizvoda. To je velik problem u Europi, još već u Africi. I treba se shvatiti da poljoprivrednici i prehrambena industrija nisu na suprotnim stranama to je nešto na čemu se radi što se mijenja i u Africi i u Europi. Treba jednostavno učiniti poljoprivredu privlačnijom za mlade u Africi. Dakle, to su neke od stvari kojima se bavimo u Afričkoj, s Afričkom, surađujući s Afričkom unijom. Uviđamo koliko je značajna uloga tog sektora u smanjenju siromaštva, u razvoju i u prehrambenoj sigurnosti. Dakle, odlučili smo intenzivirati i produbiti suradnju s Afričkom unijom i bolje mobilizirati raspoložive resurse. Dakle, radimo sa Europskom unijom na ispravnim politikama i pomoći za razvoj, o čemu će predsjednik Devkova govoriti kroz koji trenutak. Samo ću vam dati nekoliko primjera inicijativa koje poduzimamo i koje podržavamo. Dakle, tu su mjere zaobilaže, odnosno rješavanje socijalne ekskluzi, isključenosti. U nekim zemljama radimo na agroindustrijskim parkovima, a akademsko sudjelovanje u okviru programa Obzor 2020. istraživački rad, izgradnja kapaciteta u Africi o SPS-u, dakle o prehrambenoj sigurnosti, upravljanju vodom i e, klimatski pametnoj pametnom poljoprivredom. Sada tražim, radimo na tome da profesionaliziramo i obučavamo mlade poljoprivrednike u Africi, radimo sa mladim organizacijama mladih kao što je Seđa i e, EU afričkom schemom za razmjenu iskustava. Radimo na dodavanju, na dodanoj vrijednosti u Africi. Jedan tih programa bit će potvrđeno idućeg tjedna na sastanku na vrhu. Tu se radi o e, zemljopisnoj oznaci zemljopisnog podrijetla. Afrika je jako bogata specifičnim proizvodima koji imaju dodanu vrijednost e, i koji mogu biti vrijednovani na taj način. Između ostalog radimo sa Europskom unijom rješavajući uska grla za ulaganja i rješav, nalaženju ulagača. Radimo također i sa privatnim sektorom u poljoprivredno prohranbenoj industriji. Potičemo, ohrabrujemo nova partnerstva, ulaganja između Europske unije i afričkih e, poslovnih sektora, poljoprivrednih sektora osobito kako bi se ulagalo u poljoprivredu. Afrika doista predstavlja veliku priliku za poljoprivredni sektor investitori za ulaganja, poduzeća su zainteresirana za ulaganja i idućeg tjedna idemo na summit u Abidžanu kako bismo uspostavili strukturiranije odnose između europskih e, i afričkih e, poljoprivrednih e, poslovnih sektora. To mora naravno biti napravljeno na odgovoran i održivi način, mora doći izbjegavati se akapariranje zemljišta i imati zadovoljavajući povratak e, na ulaganja i tu, to će biti uključeno u novi plan, e, vanjski plan ulaganja Europske unije. To će koristiti ulagači kako bi podržali ta ulaganja. Želim zaključiti i reći da naglasak koji sam stavio na valjane politike i e, ulaganje privatnog sektora u biti to su dvije od najvećih promjena u razmišljanju u Africi o poljoprivredi. Dakle, oni su shvatili da privatna, e, privatna ulaganja smanjuju javna i tu treba govoriti o partnerstvu, a ne o neokolonijalnom odnosu donatora i korisnika. Mi sada shvaćamo da je potrebno provoditi prave politike kako bi se pomagalo na ovaj način poljoprivrednom prehrambenom sektoru. Ako to ne uspijemo napraviti, ako to uspijemo napraviti, mislim da će ovaj sasnak na vrhu predstavljati veliki korak naprijed, da će e, Afrika moći ostvariti veliki gospodarski rast i zaposliti brojne ljude, da će taj e, demografski ogroman rast e, se pretvoriti u pozitivan korak naprijed. Eto, toliko od mene. Hvala predsjedniče. Hvala vama. Da, spomenuli ste sve elemente, osobito vezu s mladim poljoprivrednicima. Sad dajem riječ gospodinu Leonardu Miciju iz DigiDevCo. Hvala vam predsjedniče, želim dobar dan svima. Uvijek je veliko zadovoljstvo vratiti se na odbor za poljoprivredu nakon godinu dana od kako sam izašao iz DG Agrija. No, to jasno pokazuje isto tako i sinergiju pristupima između različitih pristupa komisije koji međusobno surađuju i rade zajedno na pripremi ovog sastanka na vrhu. Da, dakle, kao što rekoh imamo jaku delegaciju Europske komisije koja ide u Abidžan. Imat ćemo tamo jako važan događaj u ponedjeljak e, e, biznis forum, poslovni forum e, Europske unije i Afrike koji će biti poveznica između razvoja privatnog sektora, jer mi smatramo da je privatni sektor ima ključni značaj za gospodarski rast i zapošljavanje, tim prije Dakle, što ekipa koja radi na tome ulaže u održivu budućnost. Ne možemo imati održivu budućnost u afričkom kontinentu ako ne budemo zajamčili održiv eh, rast i zapošljavanje s ciljem eh, da zapošljavanja i rada na mladima i e, na rodnoj e, i rodnoj perspektivi. Dakle, tome će se, na tome će se raditi u Abidžanu narednih dana i ako gledate prioritete imamo četiri ključna područja. Jedno je ulaganje u ljude, obrazovanje, znanost, tehnologija, vještine. Drugo, jačanje otpornosti, mir, sigurnost, upravljanje treće upravljanje mobilnošću i migracijama, četvrto mobiliziranje ulaganja u strukturu transformaciju afričkog društva. I želim samo se nadovezati na ono što je malo prije John rekao. Jasno je da je potrebno imati holistički pristup mladeži na afričkom e, kontinentu. Obišli smo čitav niz e, država zadnjih mjesec dana u našem ustavljenom programu. Dakle, imamo e, od 2014. do 2019. 9 milijardi proračunskih sredstava namijenjenih prvenstveno subsaharskim zemljama, ali tu se ne radi isključivo o novcima, već o potrebi za pravom političkom i financijskom okviru, u potrebi za valjenim upravljanjem, o pravim političkim sinergijama i od ključnog značaja za mlade da da ih se privuče u poljoprivredno prehrambeni e, posao. Dakle, ulaganje u ljude. Evo, nadamo se da će se potvrditi naše inicijativa idućeg tjedna. Imamo jasnu agendu o e, vještinama, o dodatnim osposobljavanjima, o strukovnom e, obrazovanju. Jedna od tema koja se uvijek vraća kada sastanemo sa, s ministarstvima jeste e, sektor usluga. Ne možemo imati poljoprivredu, a da se to ne podržava jakim kvalitetnim uslugama. savjetodavnim uslugama. Dakle, tu i pitanje klimatskih promjena, naravno. Evo, imali smo e, kop u Bonu. Približavamo se, dakle, sastanak na vrhu u, Parizu, koji će biti održan u prosincu. Dakle, trebamo sve više gledati kako se prilagoditi klimatskim promjenama i iskoristiti sve raspoložive alate kako bi mladi kako bismo mlade doista privukli u poljoprivredni sektor. Dakle, imamo dva velika izazova i dvije stvari koje treba, dva velika zahtjeva za financiranje koje smo zaprimili ovih dana. To se tiče bolesti i kuga. Imamo i kugu malih e, preživara, dakle ovaca i koza i razmišljamo što se može poduzeti glede ovih e, dviju e, bolesti. Zatim, otpornost, ne može se razgovarati o budućnosti Europe ako se ne sagledava agenda za održivost i otpornost. Dakle, imamo WFP i svjetsku organizacije zapošljavanje i partneri iz SAD-a koji e, rade na e, zajedničkom izvješću o glavi svijetu, dakle moramo imati čvršću humanitarnu vezu za osobito glede ranog sustava upozoravanja i ranog djelovanja. Mi pokušavamo iskoristiti sve ICT i geoprostorne sustave Dakle, surađujemo sa zajedničkim istraživačkim centrom i radimo na tome da anticipiramo sve opasnosti e, povezano uz klimatske promjene, El Niño ili El Niña, budući, dakle, neki su, neke prognoze govore za velike opasnosti narednih naredne mjesece, dakle, važno je da Mm, imamo prave instrumente i politike koje će biti spremne, ne, među kojima nije najzanemarivija e, anticipiranje, e, upravljanje rizicima, dakle kako bismo upravo spriječili i odnosno anticipirali takve rizike. E, zajedničko ulaganje, John je spomenuo holistički pristup okolišu. Mi koristimo postojeće instrumente i platforme među kojima i KADEP. KADEP je za nas e, ključna referentna e, točka, dakle za nacionalne planove ulaganja i planove ulaganja. To su države. Treba nam još e, više pristup sa više dionika, više država koje bi sudjelovale u tim projektima. Tu nam trebaju mladi ljudi, ali i mlade žene svakako objavili smo upravo kako napraviti gender mainstream uh, u programima poljoprivrede, prehrane i prehrambene sigurnosti u našim vlastitim programima, ali isto tako i kako privući mlade u ulaganje u poljoprivredu i u upravljanje poljoprivrednim rizicima. I to me sada dovodi do Europskog plana ulaganja. Kao što znate, to je naš uh, glavni projekt uh, glede E, poticanja privatnih ulaganja i stimuliranja širokorazmjernih investicija. Dakle, tu se nudi ne samo nova, novo jamstvo posredstvom Europskog fonda za održivo ulaganja, već privlačenja u e, ruralne i poljoprivredne sektore koji su iznimno osjetljivi kada se radi o e, kada se radi o bankama trgovinskim bankama i dakle to je apsolutni preduvjet e, ukoliko želimo imati trajne mogućnosti za nove poduzetnike i mlade općenito govoreći. Ovo će biti dopunjeno dodatnim financijama iz stupa drugog i trećeg proširenog plana ulaganja i plan je zasigurno poboljšati mogućnosti investiranja i imamo cilj dakle pokrenuti dinamiku industrializacije koja je dosta slaba u većini afričkih zemalja. Čovjek je to spomenuo, ja se nadvezujem na to, imamo također i namjeru aktiviranja prehrambenih poduzeća, imamo i platformu za stvaranje održivog poslovanja u Africi i trebamo potaknuti dijalog između afričkog i europskog privatnog sektora jer su oni najboljim najboljim mogućnostima da identificiraju prepreke i e, probleme za ulaganje. Dakle, trebamo upotrijebiti 4,1 milijardu eura europskih sredstava da dođemo do 4,4 dodatne milijarde e, od partnera i uz taj učinak e, poluge mogli bismo napraviti, imati veliki utjecaj na terenu. Dakle, ne može se u biti imati uspješnu poljoprivredu ruralna područja ukoliko se nema holistički pristup e, razvoju ulaganjima. Iz tog razloga imat ćemo čitav niz mogućnosti mimo poljoprivrede koje će biti stvorene i sastanak sa Abidžanom bit će početak e, novog plana ulaganja gdje se počinje sa održivim gradovima i tu se ne radi e, dakle želi se izbjeći da ljudi moraju migrirati, emigrirati u sredozemlje ili u velike afričke gradove. Dakle, tu stvaramo dinamiku koju nazivam gdje stvaramo sustav ruralne transformacije i teritorijalni pristup e, poljoprivredi i ruralni razvoj umjesto dosadašnjeg sustava koji je korišten e, cijelo desetljeće. Drugo, digitalna agenda. Mladi moraju također biti e, sudjelovati u digitalnoj agendi gdje se koristi e, mobilne telefone. To time raspolaže veliki broj zemalja i tu su i satelitski sustavi. Imamo sustave stvaranja, generiranja električne energije na ruralnoj razini to je jako važno. John je spomenuo promjene vrijednosti. Da, jasno je da teme o kojima govorimo o transparentnosti cijena se nadovezuju na to. To, je još, to su još složenija pitanja u afričkim poljoprivrednim zajednicama. Dakle, moramo postupno preći sa sustava utemljenog na dobrima. Ovo što nudimo je jedan dio rješenja, tako želimo sagledati određene određene robe i lance vrijednosti. Želimo vidjeti kako održivim programima dati doprinos e, ekološkoj pravednoj trgovini imati inkluzivne vrijednosti. Isto želimo napraviti na primjer između ostalog sa kavom i pamukom. Spomenuli smo također da to trebamo napraviti uz inkluzivni pristup, dakle što se tiče pristupa zemlji, to je nešto o čemu će se jasno govoriti u EIP-u. I za kraj spominjali smo G7G20, nastavljamo dakle sa programom Digi20 i Berlinskom poveljom za mlade u ruralnim područjima. To preuzima sad argentinsko predsjedništvo. Želimo imati jaku saradnju sa glavnim agencijama FAO, WFP i IFAD, no što je najvažnije i od ključnog značaja treba imati jači monitoring i ocjenjivanje naših, našeg djelovanja. Dakle, važno je da se pokaže kada, e, da li se ostvaruje neki utjecaj, koji je to utjecaj, da li to može imati utjecaj na razdoblje post 2020. Eto, toliko od mene. Hvala predsjedniče. Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze. Prosimy. Zahvaljujem, e, direktore. Evo i sada dajem riječ zastupnicima. Izvolite. Gospodina Gnja, Zahvaljujem. E, e, ne bih sada htio spominjati slonove samo zato što govorimo o Africi, ali svejedno ovog slona u sobi moram spomenuti, a to je učinak e, Kine koja zapravo kolonizira Afriku. Oni su sada posuda, kupuju goleme količine zemlje ili unajmljuju također rudače i tako dalje. To je stvarnosti događa se i imali e, u Europu uopće bilo kakvu ulogu još u Africi, možemo si mi kršiti ruke zbog kolonijalnog razdoblja prije 100 godina, ali u međuvremenu gledamo kako Kina ide i korak dalje. Oni sebi Afriku gledaju kao povrtni vrt e, svoj iza kuće. Pa ne znam, evo pitam komisiju jeste li došli do tog pitanja Kine, jer ako niste, uskoro ćete trebati, a kada dođete do tog pitanja što ćemo reći dobro, hoćemo li reći to je kinesko područje djelovanja, jer samo Afrikanci izgleda da nisu e, sposobni sami krenuti, ako imaju svoje mogućnosti i resurse i sve tako dalje. Ali zašto nismo spomenuli Kinu i ako spomenemo Kinu, što ćemo učiniti po tom pitanju? Koji je pan posao Flanagan? Gospodin Flanagan. Ovo je strašno zanimljiva tema, strašno zanimljiva za puno, iz puno razdobe. S jedne strane zato što redovno govorimo o izbjegačkoj krizi, ono što ćemo učiniti po tom pitanju. I načelno to je zapravo reakcija na ono što se događa, ono o čemu vi govorite je proaktivni pristup. I dobro, da, detalje o tome kako to <laughs> namjeravate učiniti, a možda nisu još u 100% mjeri izrađeni, ali ideja sama ima smisla. Ja dolazim iz zemlje Republike dakle, dakle, koja je stotne godine izvodila ljude, mislim. 19 smo obitelji e, otišla u Londona, sto godinu dana prije. E, milijuni ljudi napuštali su Irsku, a nisu odlazili zato što im se nije sviđao kraj, lik ili klima ili susjedi, nego zato što nisu imali izbora i da su stvari kod kuće bile bolje, ljudi bi bili ostali kod kuće. Na sreću ljudi su se, stvari su se poboljšali i ljudi sada ostaju i ne odlaze. A isto je takvo rješenje i za narode Afrike. Ali ono što me brine, dakle imamo takvu jednu važnu prezentaciju, da samo zapravo tu budu tri zastupnika. Postoji neki sustav kvoruma u parlamentu koji bi osigurao da se ljudi moraju pojaviti na takvim raspravama. Ovo je zapravo bolesna. Mislim, za 300 plus eura po danu, a niko ne dođe. Mislim, stvarno, gdje su ti ljudi? Panie pośle, może bez komentarza, ale no wcześniej są planowane... E, ne bih sada to komentirao, ali... Nadajte da imamo planove da je često četvrtkom situacija tako, gospodine Bogović. Da, evo, nadam se evo, da e, nas neki slušaju u svojim uredima, ali doista govorimo da ste, da, e, govorimo o nekim e, izazovima koji su jako važni i naravno govorimo koliko je ljudi u Africi puno više nego u Europi. Rekli ste i koliko će stanovništvo još narasti E, četiri i više puta e, stanovništvo Europe i također to će utjecati na cijelu populaciju cijelog svijeta. Ja također mislim da e, cijela Europa i cijeli razvijeni svijet na neki način ima odgovornost i dužnost pomoći toj zajednici koja u najvećim poteškoćama danas i nisam e, za to da se vraćamo u Afriku ponovno kao kolonijalisti kao što smo trebali prije par stoljeća još i u prošlom stoljeću, ali trebali bismo nekako pronaći način za sustavnu pomoć kojom ćemo, kojom ćemo pomagati onima koji će razvijati taj e, kontinent na dobrobit onih koji tamo žive i to su ta usmjerenja koja su temeljito na proizvodnju, na mlade, na žene, na poljoprivredu. To su stvari koje će odgovoriti na najveće političke izazove koje danas postoje u Africi, koji su još uvijek velike, kao i na klimatske izazove i probleme također koji su povezani sa migracijskim tokovima. Ono što moramo učiniti je pronaći trajno rješenje, približiti se kontinentu, uspostaviti procese koji će pomoći razviti kontinent i nadam se da će i na tom putu i vanjska politika Europe biti dovoljno dobra i dovoljno mudra da bi naša uloga, odnosno naš utjecaj u Africi bio barem toliki e, toliki koliki je naš udio u razvojnoj pomoći. Nažalost, ne izgleda nismo najbolje najbolje u tome, odnosno nemamo očigledno prave politike da Europa uspostavi jednu trajnu oblik pomoći Afrike i uz to pronađe i svoje političko mjesto u Africi kako bi se u sljedećim desetljećima taj kontinent e, jednako dobro razvio. Hvala. Jeśli można, to e, na Światowym Dniu Żywności da, tijekom um, svjetskog dana hrane 16.10. Uh, u Rimu, znači u organizaciji FA, uh, Papa Franjo uh, spomenuo i povezao migracije i izbjeglice s razvojem gospodarstva te pristupom hrani, vodi, infrastrukturi i upravo on rekao da bi to bio najbolji način pomoći. Jer e, često mi kao e, tvorci zajedničke poljoprivredne politike čujemo da se kaže da zajednička poljoprivredna politika koja podupire našu poljoprivredu ima loš utjecaj na razvoj e, poljoprivrede, na primjer, u afričkim zemljama. Tako da mislim da pomoć e, bi načelno trebala ići u tom smjeru. Tako da u onoj mjeri u kojoj je moguće se ondje razvijaju proizvodni kapacitete Naime, da stvorimo uvjete i za bolje obrazovanje, obuku, edukaciju i tako dalje. A kako bismo mogli narodima Afrike dati u, dati štab za pecanje, a ne im dati jednu ribu. A trebamo i također pogledati političke probleme sa zemljom, vodom i slučajeve također recimo s bolesti. I u tom području bi naše djelovanje trebalo biti apsolutno jasno kako bismo mogli utjecati na stanje okoliša. Dakle, doista je tu puno tema koje se mogu razmatrati. Govorimo o globalizaciji, e, razmjeni na svjetskom tržištu trgovine na svjetskom tržištu i mislim da je Europska unija jedna od onih internet međunarodnih sila koje su a, vrlo aktivne u pomoći i razvojnoj pomoći. Nadam se da ćemo se na ovu temu još vratiti. Pa evo, dajem vam sada ponovno riječ e, da evo kažete nešto o ovome što smo čuli. Vidim da je i Gospodina McGinnis ovdje, pa evo dajem riječ ponovno komisiji, izvolite. Hvala. Evo ja ću kratko prokomentirati tri stvari onog slona u sobi migracije i učinak ZPP-a na, na razvojne zemlje. Naime, u potpunosti ste upravo bili. To je ozbiljno pitanje kojim se ne bavimo zapravo dovoljno direktno u Komisiji Europske unije. Naime, ne mislim da možemo samo tako pretpostaviti da je sav e, svo djelovanje Kine u Africi negativno, ali svakako dio jest i dio te prisutnosti njihove je naravno prisutnost e, kineskog privatnog sektora, nešto su državne tvrtke, znači neizravno kineska vlada, nešto od investicija zapravo i korisno za zemlju oni su recimo e, napravili puno infrastrukture, ceste, željeznice, luke i tako dalje koje koriste afričkom kontinentu načelno. No, istina je da nešto od e, investicija i prisutnosti u Kine je loše, kao što ste sami rekli. Ma negativni učinak radi se o, o poljoprivredi koja proizvodi poljoprivredne proizvode isključivo za osiguranje sigurnosti hrane e, u Kini, a ne u Africi. I ponekad e, je takva investicija zapravo proizvod e, političke nadmoći veće i snažne zemlje nad nekim drugim zemljama. A što se tiče u okviru 2020. pokušavamo postići sporazum između zemalja skupa G, uključujući Kinu, o odgovornim e, investicijama u Africi. Znači, postoje smjernice oecd i drugih e, u kojima je zacrtano što bi investitori trebali i ne bi smjeli raditi. Naime, naravno da u onoj mjeri u kojoj Kina može utjecati na svoje investitore, oni su pristali na te smjernice i sjećate se kaj je Xi Jinping e, bio u Africi prije par godina E, ispričao se za predatorsko ponašanje nekih kineskih tvrtki proteklim godinama i rekao je da će pokušati to ispraviti. Ne znam je li to učinio ili ne, to doista sad ne znam i ne bih mogao to reći. Ali e, što se tiče odnosa EU-Afrika, Mi surađujemo i s Afričkom unijom, to je nešto što ćemo činiti dalje i na samitu sljedeće godine uspostavljamo trenutno niz smjernica koje bi potpisale i vlade i privatni sektor, a u kojima bi se radilo o tome što znači e, pristup e, odgovornog investiranja i kakvu vrstu upravljanja i uvjeta trebaju osigurati afričke države kako bi privukle prave ulagače. Pa se nadamo da bi takvim daljnim korakom, korakom naprijed mogli pokazati da je to u interesu naših afričkih partnera da potiču odgovorne investicije, a ne ovakve e, više predatorske investicije. Što se migracija tiče, mislim Kine ili bilo Što se migracija tiče, Dio agende za summit je vrlo jasan, naime jasno je da je jedan od načina da se ukloni poticaj za neredovitu ekonomsku migraciju i stvaranje radnih mjesta u ruralnim područjima i e, poljoprivredni sektori i proizvodnja hrane su naravno radno intenzivni sektori trenutno u Africi i to je jedini sektor koji može stvoriti dovoljno radnih mjesta da obuzda e, migracije iz Afrike na samitu Valeti prošle godine i u okviru razvojnog okvira Europske unije, e, poljoprivreda i agrifood sektor, poljoprivreda i prehrambeni sektor u Nigeriji, na rogu Afrike i drugim zemljama je istaknut kao način da se riješi problema imigracije. Što se tiče utjecaja ZPP, treća stvar, to ste vi spomenuli predsjedniče. E, 20 godina kasnije e, e, a u odnosu na e, tvrdnje da ZPP utječe na male poljoprivrednike u Africi. To je nešto što se često čuje, ali to je možda bilo točno prije 20 godina dok se davale izvozne potpore za perad što je uništilo neke proizvođače u Gani ili tako dalje. To je prošlost. I zapravo je zabrinjavajuće i, vjerojatno smo mi krivi, ali nismo to dobro iskomunicirali recimo da ove godine čak i Kofi koji, je trebao, koji bi trebao znati <laughs> o čemu se radi, o čemu govori koji je rekao da je ZPP toliko prenapuhan da bi svakoj evropskoj kravi omogućio da leti oko svijeta prvom klasom. Ali mislim, ministri e, trgovina zapravo e, bi trebali ipak znati da to apsolutno nema nikakve, nikakvog smisla. I čak i na desile iz fava, je u nedavnom govoru govorio o lošem utjecaju ZPP na razvoj, morali smo ga ispraviti i onda je on rekao da, da, se, da ga se krivo citiralo. Tako da mislim da imamo još e, što što za odraditi u pojašnjavanju da sadašnji ZPP ne samo da ne utječe negativno, nego da ima povoljan učinak i da dio ZPP-a se odnosi na uvoz proizvoda iz te regije i da mnoge zemlje zapravo smatraju ZPP uzorom kada razmišljaju o dugoročnoj poljoprivrednoj politici koju bi trebalo uvesti u njihovim zemljama. Evo, hvala i samo sam htio se složiti sa onim što je rekao John. Ne samo zato što sam došao nakon deset godina iz uh, e, DJ Agrija, nego mislim da doista postoje stvari koje u komunikaciji treba još riješiti. Postoje još neki mitovi, neki dijelovi e, Afričkog kontinenta koji su time obuhvaćeni. Naravno, posljednjih godina mijenja se dinamika i uloga također izvoza iz azijskih zemalja i Brazila e, zamjenjuju jedan dio lokalne proizvodnje. Još uvijek e, se govori načelno da su to europski proizvodi iz EPP i tako dalje, ali mi treba prilagoditi e, sustavno i na sustavan način našu e, informativnu kampanju i to ne na defanzivan način. A što se tiče Kineza, e gospodina Gnju, Kinezi grade most e, za Mabuto u iznosu od 800 milijuna dolara. Dakle, jesu oni jasno stavili svoj trag u Africi. Ako pogledate recimo Mozambik, e, e Vidimo da je on jedno od najsiromašnijih zemalja na svijetu po indeksu a most za 800 milijuna eura u odnosu na potencijal Mozambika je golemi potencijal i to nema veze s poljoprivredom i industrializacijom i tako dalje. A sada, naravno, Kinezi jesu u dijelu Mozambika, no mi želimo pokazati jedan inkluzivni tip poslovnog modela, a ne model koji pokušavaju afričkom kontinentu prodati Kinezi. Znači model koji bi jačao mlade, davao prava za zakup zemljišta, domorodačkim zajednicama, oružničkim zajednicama i to je ono s čime smo se uvijek suočavali kada govorimo o našim standardima. Naime, imali smo rasprave i sa europskim financijskim posrednicima, znači posrednicima između nas u EIP-u i onih koji će biti oni posrednici koji će, koji će izrađivati projekte koji će se moći financirati ako će Europa inzistirati o visokim e, okolišnim standardima i socijalnim standardima, teško će dobiti, teško ćete doći po projekata koje će banke htjeti poduprijeti tamo, jer zapravo ćete e, zapravo će neki drugi e, prodati model koji će biti prihvatljiviji bankama. Naravno da je to naš model, možemo ga prilagoditi, ali ne prilagoditi u smislu dampinškom, smislu za standarde i načela znači da se odreknemo naših načela. I kao što je John rekao, jedni forum u kojem možemo surađivati s kinezima je sljedeći. Naime, kad sam bio u Mozambiku, zemlje koje su ondje prisutne e, nisu uglavnom e, europske zemlje. Radi se o Kini, Turskoj i Indiji. To su tri ključna dionika i to ne samo u poljoprivredi, nego što se tiče gradnje, razvoja i tako dalje. Upravo se radi o te tri zemlje. I Mislim da ono što treba učiniti u kontekstu Digi, eh, održivih ciljeva 2020. više razgovarati sa Indijom, Kinom, Turskom o načinima poslovanja, o načelima i raspraviti također s dionicima kao što je Afrička unija da se vidi koji bi modeli bili najbolje prilagođeni i najbolje prikladni za Afriku za sljedećih 20-30 godina. Naravno, sami temeljni uzroci, naravno E, imamo brojne analize e, o tome što je prisilno razmještanje, što je, su ekonomska kretanja. Naime, većina kretanja koja se događaju na primjer e, u južnim dijelovima Afrike vidimo da mnogi idu prema južnoj Africi. Znači malo ih zapravo uopće proporcionalno ide prema Mediteranu. Migracija je uglavnom jug na jug. A mi mladima moramo omogućiti da ostanu u blizini svojih e, zajednica. I zapravo je prvi korak, ali tu je potrebno snažno upravljanje, snažni modeli i vođe koje možda mladi nemaju uvijek u svojim zemljama kao uzor. I nisam, nisam spomenula dobro e, zdravlje, prehrana i tako dalje. Ne možete imati prosperitetnu radnu snagu ako ne radite na dobrim politikama zdravlja i prehrane za prvih tisuću dana života svakog djeteta. Znači mi smo doista predani e, ciljevima dobrog, dobrog, dobre prehrane e, sa odgovarajućim financiranjem do 2020. sa, sa, sa sredstvima e, za praćenje i tako dalje. Mislim, ne možete imati produktivno tržište rada ako vam, su vam djeca zakržala i ako vam je stopa zakržalosti djece 45% ili više. Dakle, upravo je prehrana ključna, pre, ključni sastojak međunarodnih inicijativa. Tematu Hvala vam. Ovime smo se e, vratili na teme kojima se bavi odbor Agri. Moramo učiniti sve kako bi se te regije e, razvile i to brzo. Pritom jamčeći ciljeve Unije zadržavajući dakle vrijednosti u e, lokalnim zajednicama. Ne želimo dominaciju, to je definitivno ambicija Europske unije koju treba prenijeti i ostatku svijeta u Buenos, Buenos Airesu će se na sljedećem sastanku raspravljati o svim e, ovim temama. Potpredsjednica Meginić će biti s nama. Ona će zastupati naš e, odbor. Mi ovu temu ne zatvaramo, ne zaključujemo, na nju ćemo se vratiti. Vrlo često se u javnosti čuju um, kritike na račun ZPP-a. A sadašnja situacija nam pokazuje kako ZPP ne rade ništa e, protiv e, Afrike. gospođa Meginis, izvolite. Ja bi se nadovezala na vaše riječi. Doista je neobično važno e, da odgovorimo ljudima koji tvrde da ZPP stvara poteškoće zemljama u razvoju. Mi smo korigirali tu politiku, posjetila sam mnoge afričke, mnoge afričke zemlje kada je ZPP doista imao negativne posljedice na razvoju u Africi. I hvala vam što ste sve to spomenuli. E, s ovim riječima možemo zaključiti današnji sastanak. E, hvala svim kolegama, hvala svim sudionicima. E, sve informacije ćemo prenijeti ostalim kolegama zastupnicima. Moramo biti objektivni. te je stoga važno e, prenijeti sve ono što smo danas e, ovdje e, čuli. Što se tiče zaključaka sastanaka koordinatora, nitko nije iznio nikakve komentare, stoga smatram njihove preporuke usvojenima. E, samo podsjećam da ćemo se susreti s povjerenikom Hoganom koji će nam predstaviti rezultate komunikacije komisije o ZPP-u nakon 2020. E, počet će i postupak za sve zakonodavne prijedloge. Imamo nacrt proračuna e, do kraja s svibnja sljedeće godine. Nemojte zaboraviti na susret s povjerenikom Hoganom, o tome ćete dobiti naravno i detaljnije informacije. Ponavljam, smatram da su preporuke sa sastanaka koordinatora usvojene. Želim vam sretan povratak kućama. Vidimo se na sljedećem sastanku.